Okay, good. Mesdames, Messieurs, bonjour. Allez, Dame i gospode, dobar dan. Evo počet ćemo sa popodnevnom sjednicom e, saslušanje nakon Europskog skupa mladih. To e, možete pratiti na društvenim mrežama Europskog skupa mladih, odnosno događaja mladih, ali i na sajtu parlamenta. Dakle, mladi cijele Europe nas sada gledaju, pa im se možete nasmiješiti. Nasmiješiti i e, molimo e, da one koji one koji nas prate da e, reagiraju, možete komunicirati s nama hashtag EYE 2000, e to ćemo vidjeti i na ekranu ovdje u sali. Dakle, kao što znate, mi organiziramo ovaj događaj od 2014. godine u Strasburu. Ove godine smo imali vrlo veliko sudjelovanje 9000 mladih. E, e, slam smo napravili i ja sam u tome sudjelovala. To je jedan mali ples i e, u rap stilu. Eto, i ja sam plesala. Dakle, sudjelovala sam na tom događaju ove godine i moram reći da sam bila doista impresionirana budući da su sve ideje koje smo čuli bile stvarno pozitivne, impresivne i moram reći okrenute prema budućnosti. Dakle, mladi e, su stvarno prisutni i e, oni imaju učinak, zapravo uvjerena sam da e, će to utjecati na rad parlamenta te će u budućnosti doprinijeti dinamičnijoj i više europejski nastrojenoj demokraciji. E, dakle, danas je predsjedništvo odlučilo da će e, zaključci tog događaja biti podastrijeti raspravi, bit će predmetom rasprave ovdje u ovom parlamentu. Imamo za to jedno tijelo, a osim toga, evo, gledam u vašem smjeru. Dakle, to je prijedlog za budućnost, prijedlog za mlade. E, želimo vas slušati, ali nije dovoljno samo čuti vas. Želimo s vama e, raspravljati, razgovarati, čuti od vas što vi očekujete od nas, od europskih institucija. Dakle, nakon ove e, trećeg puta što smo organizirali ovaj događaj, imamo tri sudionika E, sigurna sam e, da ćemo čuti puno lijepih stvari od njih. E, evo sada sam povisila očekivanja, ali čuti ćemo i što vi očekujete. Da, morate nas uvjeriti ako imate dobre argumente i dobre ideje, nije dovoljno samo ih imati. Trebate znati uvjeriti sugovornika. Dakle, govorit, će na, ćete nam o vašim idejama, vašoj strategiji za e, promidžbu e, veće mobilnosti, bolje mobilnosti, sve to u e, okviru održivog razvoja. Znate da postoje klimatske e, promjene. E, dakle, imamo tri mlada govornika i oni će nam dati ideje, poticaj, a mi zastupnici Europskog parlamenta, mi ćemo ih e, čuti i primiti. Dakle, Filip Vos Filip, imate 29 godina i vi ste Njemac. Odlično. Pela mi Fadar. Fadare. Evo, napisat ću S e sa e, diakritikom. 27 godina, ona je još mlađa od vas. I vi ste Španjolka Eva Guter. Vi ste još mlađi. 22 godine. I vi dolazite iz Njemačke. Dakle, u ime e, e, moje e, komisije i odbora za promet. Želim vam dobrodošlicu. Nažalost, nemamo puno vremena ali svatko od vas može govoriti dvije minute, a nakon toga dati ćemo riječ e, različitim zastupnicima i onda ćemo i mi vama postaviti neka pitanja. Evo, izvolite, Filip Vos, dvije minute. E, stavit ću štopericu. Evo, prevoditelji, nemojte žuriti. Idemo. Hvala Karin. Prvo što moram reći, to da sam malo razočaran, jer pred sobom imam plastičnu bocu, ali to e, nije e, e, tema dekarbonizacija sektora prometa, to je najveći problem za uspostavu i postizanje ciljeva klimatskih promjena. Emisije e, različitih vozila, to je nešto što je regulirano na razini Europske unije. Ta je uredba dovoljna, e, važna ali nije dovoljna e, kako bi se doista smanjile emisije ugljičnog dioksida i moramo više toga učiniti prije 2050. godine. Zbog toga tražim da se u EU ETS uključi sektor prometa. EU ETS jamči apsolutne granice na emisije, to je e, jedan e, e, instrument koji nije preskup i to može stvarno povući čitav niz smanjenja emisija te to se može postići tako što će se poboljšati način postupanja e, vozača, e, koristiti se učinkovitim gorivima i e, vozilima. Kako to možemo učiniti? Upstream, drugim riječima, na razini pružatelja usluga naftnih proizvoda E, jedan sustav bi trebao biti, taj sustav bi trebao biti poluotvoren kako bi se stvarno smanjile emisije u e, sektoru e, prometa. Oni ne bi mogli, oni bi mogli kupiti potvrde i od drugih sektora. EU ETS može doista smanjiti e, emisije, a to bi bio i poticaj za e, poduzeća da investiraju u nove tehnologije e, prometa. To nam je potrebno kako bismo ispunili ciljeve vezane za klimu, a kako bismo i poboljšali zrak u gradovima Europske unije. Merci Hvala Filip Vos na vašem pozivu. A sada dvije minute Evi Gunter Izvolite. Hvala. Ja ću govoriti na njemačkom jeziku. Ideja koju bi danas predstavala je realistična, nije toliko tehnička, može se provesti. E, radi se o gradskom prometu. E, nijedna ideja o urbanom prometu nije toliko ponavljana i, i toliko laka za realizaciju je, jeste javni transport. E, to nas se svih tiče. E, neki europski gradovi su već realizirali taj koncept, recimo u Estoniji. E, u nekim gradovima za studente i naučnike imaju posebne karte, po E, zaposlenici e, koji nemaju dovoljno novaca za javni prijevoz se također e, mogu time koristiti. Besplatan javni prijevoz bi bio vrlo dobar za sve korisnike. To bi smanjilo broj automobila na gradskim ulicama, a biciklisti bi bili izloženi manje opasnosti što se tiče provedbe, mislim da je važno da Evropska unija e, pripremi jedan javni akcijski plan. E, javni e, transport, promet, transport prijevoz u gradovima mora biti besplatan. To mora također biti popraćeno lokalnim zakonodavstvom. E, gradovi koji su to već e, uveli bez e, europske pomoći mogu poslužiti kao model naročito u pogledu financiranja. U Talinu dio poreza na dohodak ide upravo za taj besplatni javni prijevoz. Tako bi u Europskoj uniji svi stanovnici grada imali besplatan javni prijevoz što se tiče e, ovog područja, e, susrećemo se sa sve više e, zagušenja u prometu. Na a u tramvajima su svi ljudi jednaki, što nije slučaj u privatnom prometu. Merci beaucoup. Hvala. A sada ću ponovno dati riječ Filipu Vosu. Evo objasnit ću vam. Svatko će e, govoriti dva puta, dvije ideje. Nakon toga debata i onda se vraćamo. Da, mislim da sam vas razumio. Druga ideja odnosi se na e, uvođenje pametnih javnih bicikla. E, bicikla i e, car sharing, dakle dijeljenje automobila su sve e, popularni. Međutim, još uvijek u prometu, u gradskom prometu dominiraju privatna vozila. To naravno nije dobro zbog toga što oni zauzimaju puno mjesta, zagađuju i nisu dobri za klimatske promjene. Tako da su bicikle zapravo odlične i naročito E, električne koje, čija se energija e, proizvodi pedalirajući i nema skoro nikakve e, potrebe da ih punite zbog toga što se one pune upravo bicikliranjem, okretanjem pedala. E, to bi na taj način postala prava zamjena za e, automobile, a to je jako dobro zbog toga što e, imaju manje emisija, dobri su za prostor, dobri su za e, zdravlje građana, fitness i kako bi ih bilo više na ulicama, EU bi trebao kao prvo prestati subvencionirati promet koji se bazira na E, e, standardnom gorovu, nakon toga e, poboljšati staze za bicikliste i cijelu infrastrukturu, a također subvencionirati gradove koji bi trebali stvoriti više mjesta za njih po uzoru na Kopenhagen te koordinirati semafore kako bi se pogodovalo biciklistima kakav bi promet e, u gradu e, bio e, takav da bi sigurno drastično poboljšao kvalitetu zraka u gradovima Europske unije. Hvala. na tim idejama. A sada Vim van de Kamp EPP i koordinator. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Headphone, oh ne, this Evo govorit ću svojim jezikom. Pa ću pričekati par sekundi tako da svi stave slušalice. Gospođo predsjedateljice, kao prvo želim e, čestitati ovim e, dvama, ofa, trima e, studentima E, misliocima e, koji su s nama podijelili svoje ideje. Mi smo ovdje u Mjehuriću na neki način, pa ću zato postaviti jedno pitanje Filip Vosu je li on iz obitelji naše kolege Axel Voss I dalje. Zašto? Uvijek želite ujedinjavati. Ja ću govoriti o gradskim jezgrama. Rekli ste da više ne želite e, klasične e, automobilske motore u e, središtu grada, da želite električna vozila. Međutim, e, poljoprivrednici njima trebaju automobili. Oni se koriste e, teretnim vozilima i e, ne možete ih zapravo penalizirati što je s građanima trećih zemalja. Srbi odlaze u Mađarsku, Ukrajinci u Poljsku e, i dolaze sa svojim automobilima. Ja e, pripadam konzervativnoj stranci, ali ipak postavljam pitanje financiranja. Netko mora platiti račun. A u Europi postoje gradovi koji su već e, ostvarili i realizirali vašu ideju. E, citirali ste neke od tih gradova. A za neke gradove bolje bi bilo da e, javni prijevoz, gradski prijevoz bude besplatan nego da imamo veliko, ogromno zagađenje. Međutim, Filip e, ide više u smjeru sankcioniranja dok e, njegova kolegica želi da sve bude besplatno. Hvala i hvala što ste s nama. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Evo, tri, e, tri prijedloga koje smo čuli govore o tome u koliko mjeri je promet e, važan i relevantan za klimatske promjene i kako poboljšati to. I mi e, e, tražimo više mobilnosti ovdje u ovom e, povjerenstvu, ali to, ta mobilnost mora više štititi okoliš, zrak i biti pristupačniji. Jer danas je to doista problem i o tome, na tome puno radimo. Jer promet košta jako puno. Imate one e, koji e, jesu mobilni i e, koji uživaju u javnom prometu E, koji je pristupačan i nije skup, ali imate i one druge koji nemaju nikakvog drugog izbora nego da voze svoje automobile i vrlo često su to stari automobili koji puno zagađuju i o tome se u Francuskoj jako puno govori danas. Ako ste slušali što se događa, oni koji se zovu žuti e, Euh, des citoyens européens, où on avance vers une mobilité. veste euh, i e, pogledajte, dakle, to pitanje kako ćemo Dakle, imat ćemo prijedlog, recimo, koji se odnosi na e, besplatan javni promet, to je dobro, međutim trebate također nešto učiniti za one E, koji nemaju e, pravo i pristup e, besplatnom javnom prometu. Što se tiče gradova, bogatih gradova, cijena je ovdje, ovdje će se lako platiti cijena ovakvog sustava, jer ti gradovi imaju dovoljno novaca. Međutim, smatramo da ako bi se to plaćalo preko PDV-a e, koji bi se e, snizio na 5% za javni prijevoz, e, smatramo da bi onda on bio pristupačniji, pa bi bio pristupačan i u siromašnim gradovima. Dakle, još jedno pitanje. Nismo samo mi ti koji putujemo u javnom prijevozu, imamo i one koji su zaposleni u javnom prijevozu. Jeste li se postavili pitanje kako izgledaju njihovi uvjeti rada? Hvala, hvala na izlaganjima. Čestitam što ste ovdje. Socijalna dimenzija je važna i mobilnost je važna, ali još važnije je prehrana. Mnoga djeca u Europi nemaju dovoljno za jelo. Zašto ne bismo u prvom redu tražili besplatnu prehranu za svu djecu? E, ja sam zato da oni koji su socijalno slabi budu ojačani. U Berlinu već 25 godina eh, nemamo eh, nikakvu povišicu eh, naknada za javno parkiranje. Mislim da je to nepravedno. U Njemačkoj 50 milijardi eura se ulaže u neke naprave koje štete e, klimi. E, to traže zeleni. Zeleni traže jednaka prava za sve. E, urbani transport. Ne radi se o tome da bi kupujemo nove i bolje automobile. U Minhenu je pred, pred 46 godina jedan socijaldemokrat načelnik Minhena rekao automobili e, uništavaju naše gradove mm, mislim da moramo ulagati tamo na područjima koja će gradovima koristiti. Bicikli su korisni, e-bicikli također su dobri. Taj e, argument je dobar i e, ministar transporta u Njemačkoj je glasao za bicikle. 50% e, prijevoza tereta se može e, nekako prevoziti biciklima. Postoji ta mogućnost, a ipak praktično garantiramo da ćemo na vrijeme dostaviti robu u takvom prijevozu. Ja ja, ja si mogu platiti javni prijevnoz, ali e, siromašni e, trebaju e, naknadu za to, trebaju dodatak svojim plaćama ili penzijama kako bi se mogli voziti. U tom smjeru trebamo imati niže cijene, a socijalno slabi ljudi moraju i dobiti pomoć. To je moje stanovište, e, čekam vaše mišljenje. Hvala gospodine Kramer. Moramo biti brzi. Evo, Filip, e, slažem se s tobom. Mislim da moramo ubrzati stvari. E, jer imamo samo jednu planetu, a klimatsko zagrijavanje je očigledno mm, naš odbor e, to smatra prioritetom. Govoriš o porezima. Mi smo odradili svoj posao. Naš odbor e, je usvojio prijedlog za e, nulte emisije. Naravno, treba oporezivati one koji najviše zagađuju Moramo ići i na vlakove i na e, morski promet i riječni promet. E, u sustavu ETS moramo osigurati da promet e, recimo imamo COP24, promet tu nije uključen. Ja sam i za porez na, na naftu, na kerozen, za avione. E, sve osobe koje e, putuju avionom, e, idem iz Pariza u Rim za 20 eura. Evo, ali prihvaćam načelo da onaj koji zagađuje plaća. Eva, slažem se s tobom. Trebamo ojačati javni prijevoz. E, kako bismo imali manje automobila u gradovima. U gradovima e, e, kad imate automobil više od 50% građana ih koristi za prijevoz od manje od 3 kilometra. Trebamo najprije imati jedan pilot projekt. trebamo imati i dijeljenje automobila, tako da se nekoliko osoba vozi u jednom automobilu. Evo, e, ko će početi? Filip će nam prvi dati odgovor. Evo, izvoli Filip. Da, mogu početi na osnovi činjenice da su e, pitanja poslane na, na njemačkom. Odgovorit ću njemački. Mm, evo, gospodin Kramer, hvala lijepa na podršci za moje pametne bicikle moje pitanje bi bilo što se događa na razini Europske unije kako bi se ovi e, e bicikli e, e, poticali i promovirali. Mm, možeš nastaviti. Ove druge primjedbe i pitanja koje su došli. Mm, ETS Jednom je rečeno da neki ljudi e, trebaju auto e, da bi došli iz točke A do točke B. Zašto bismo njih operezovali? Mm, u ETS-u se radi o tome da e, ove negativne posljedice budu oporezivane. Automobili zagađuju i onda je bez obzira na to što, za što koristimo automobil, moramo nešto plaćati. Stoga je važno da se to tiče svih. A ako je to recimo slikar koji mora ići na posao, onda je i za to poduzeće e, važno da traži alternativne, e, alternative koje neće toliko zagađivati, neće imati tolike emisije CO2 kako e, se prebaciti na e, drugi način prijevoza. E, letovi u Katovice su još uvijek mnogo prejeftini. Ljudi se mogu voziti i željeznicom. Mm, ne, ne kažem da je ETS jedina mjera, ali mislim da su E, da, bi cijene ETS-a e, se značajno povisile e, kad bismo uveli smislenije mjere. Nije to tako jednostavno, niti obnoviva energija neće biti besplatna. Nadam se da nisam nijedno pitanje zaboravio. Hvala lijepa Filip. Eva ima riječ, izvoli. Ja ću odgovoriti njemački. U prvom redu. Ja, ja nisam stručnjakinja, e, čitala sam o tome. Što se tiče troškova, o, o tome sam mnogo čitala. Ovaj, e, tko plaća e, troškove besplatnog prijevoza? To se već provodi u nekim europskim gradovima na osnovi e, poreza na dohodak. To se događa u Talinu. Mm, e, onda stanovnici sa, e, gradovi sa više stanovnika moraju također imati te mogućnosti. Moj je prijedlog da se to ne radi samo na nacionalnoj ili općinskoj e, razini, već na europskoj razini. Prema statistikama e, prihodi koji se dobivaju od karata e, su tako niski da nema razlike je li zaračunavamo karte ili ne jer su ti prihodi tako mali. Ne bi nas mnogo više koštalo da imamo besplatan prijevoz. E, e, u gradovima gdje se to već napravilo, u tim gradovima, modelima, to dobro funkcionira pa bismo to mogli slijediti. E, argument o troškovima to možemo prebroditi Mislim da je ideja provediva. Ono što ste rekli, da se e, troškove treba prilagoditi e, prihodima ljudi. Ljudi koji dovoljno zarađuju. To jest, ako bismo smanjili troškove za siromašnije ljude, onda bi se oni e, e, više vozili podzemnom željeznicom. Oni e, koji si mogu priuštiti automobil bi se dalje vozili. Mislim da je smisleno da imamo besplatan prijevoz jer onda imamo poticaj da se vozimo javnim prijevozom Mislim da je to važna mjera. Naravno da je zanimljivo e, to e, prispodobiti prehrani, međutim e, ja, oprostite, prekoračila sam vrijeme, ne mogu više zaći u ovaj drugi armont. Hvala lijepa na ovim odgovorima. A sada govorimo o turizmu Dajem riječ o Belimi Fadare. Hvala lijepa. Ja bih predstavila svoju e, ideju. Mm, e, podržavanje e, cijenjena kulturne baštine u turizmu. Turizam ne smije biti samo potrošnja, već sudjelovanje u lokalnoj zajednici. To, time moramo dobro upravljati E, moramo više uključiti dionike e, e, u privatne, javne, lokalne i mlade trebamo u to uključiti. Trebamo imati sastanke sa svim tim dionicima. Govoriti o kulturnoj baštini na tom određenoj zajednici ili na određenom području. To bi E, tu bi se dionici mogli sastajati e, i na europskoj razini. Moramo iskoristiti sve kapacitete, e, razne modalitete takovog turizma. Uloga Europske unije je ključna. Moramo poticati inovativnu suradnju i nove inicijative. Tri akcije preporučam E, molja ravnoteža između e, stanovnika i posjetilaca inovacije e, osjećaj mjesta i destinacije ponos za kulturnu baštinu moramo također razvijati pismenost o kulturnoj baštini kako a pri tome poticati ulogu mladih ljudi koji moraju biti ambasadori kulturne baštine. Moramo također poticati odgovorno ponašanje putnika. Digitalne platforme mogu biti e, alat za takav oblik turizma. društveni mediji su vrlo snažan e, alat koji će razviti zajedničko razumijevanje kulture i osvijestiti ljude o potrebi e, uključenja kulturne baštine u turizam. To trebamo koristiti kao strategiju za socijalnu e, koheziju u Europi. To bi također podržalo održivi razvoj. E, Europa bi postala bolje mjesto i za život i za turizam. Hvala lijepa, hvala. A sada dajem riječ Evi koja će nam govoriti o još jednoj ideji u turizmu. Radi se o prometu i turizmu. turizmu. Ruralna područja, prijevoz, e, smanjene cijene e, prijevoza. Moramo imati prekograničnu suradnju između dionika u prometu Eh, ja sam eh, živjela eh, u jednom selu sa svojom obitelji na francuskoj njemačkoj granici i tu je prijevoz vrlo težak nemamo dovoljno veza ta infrastruktura je zaista nedovoljna sa Schengenom i sve većom suradnjom u promotu E, smo daleko napredovali. E, javni prijevoz ne samo između gradova nego i između država bi e, poticao i razvijao ruralna područja. Mm, ne bismo svi trebali putovati autom. Prekogranični promet jedan autobus koji ne spaja samo dva njemačka grada, već njemački i francuski grad to bi već bio veliki e, napredak. Isto se odnosi na željeznice. E, regionalne željeznice koje bi e, prometovale prekogranično. To bi svim ljudima, ne samo mladim ljudima, dozvolilo da izađu iz svoje okolice. To bi bilo korisno za sve one koji ne žele putovati automobilom to bi doprinjelo tamo da tome da koristimo ove e, ponude koje su e, e, koje imamo to bi trebalo financirati možda sredstvima iz fonda za regionalni razvoj on bi se morao pravedno raspodijeliti E, također moramo dobiti e, novac i e, za poticanje boljeg prijevoza u gradovima. Hvala. Hvala lijepa. Eva. Još imamo jednu ideju, Polimiz. Pa trebamo danas stvoriti svijest o ekoturizmu kako bismo smanjili utjecaj na na okoliš turizmu. Ja sam to vidjela kada sam e, posjetila Majorku i nakon toga sam imala prvo iskustvo sa ekoturizmom kada sam 2016. otišla u Sloveniju. Kao putnik sam vidjela da ekoturizam može dovesti do e, shvaćanja okolišnih pitanja. Treba razviti e, život i u ruralnim područjima tako da uvedemo ekoturizam. Zato predlažem sljedeća djelovanja. A kampanje dizanja svijesti kako bi povećali e, e, našu svijest dok putujemo i e, promicati održive turističke prakse. Drugo, pojačati više znanja o tome kako riješiti, kako putovati na odgovorniji način prema okolišu, isto tako podržavanje istraživanja putem određenih mehanizama kako bismo izradili smjernice E, i smanjili učinak na okoliš e, i kako bi donosili bolje odluke u, turizme, u turizmu i razvili održivost. I na kraju e, ekoturizam je realistična ideja jer potiče blagostanje lokalnih ljudi, potiče poduzetništvo i pokazuje odgovornost za okoliš. I zato takva primjena u ruralnim područjima se može prenijeti i na neruralna područja. Zato bi trebalo uvesti ekoturizam koji će pomoći očuvanju okoliša. Moramo imati na umu da to može biti uspješno samo e, integriranjem jednog e, pristupa koji uključuje više e, dionika, dakle ne samo javni privatni sektor, nego i akademike istraživače. Otvorit ću sada raspravu s našim zastupnicima. Vam Vim van de riječi. Gospođo predsjedateljice, puno vam hvala. Ja se osjećam e, nekako kod kuće sa ovakvim idejama nego s idejama koje smo čuli u prvom krugu. E, zaista se slažem sa Palumi da moramo više e, pažnje posvetiti održivom turizmu. Naravno imam i pitanje u tom smislu, zato što mi ovdje radimo na temelju subsidijarnosti u Europskoj uniji i mi želimo da lokalna i regionalna tijela upravljaju i promiču ovakav održivi turizam. Pa ne vidim točno što Europska unija može tu učiniti. Kada sam ja bio mlad, a to je očigledno bilo pred mnogo vremena, bio sam zainteresiran za mnoge stvari, osim za održivi turizam, jer naravno željeli smo ići u barove, u diskoklubove, htjeli smo ići u Barcelonu i zabavljati se tamo. Je li održivi turizam za mlade ili za starije, kao što sam ja? A kada se radi o prometu i turizmu u ruralnim područjima, ali ja ne volim ni seniore. Dakle, vraćamo se na promet i turizam u ruralnim područjima ono što je Eva rekla. To jeste veliki problem, gospođo predsjedateljice. Autobusne, autobusni prijevoznici rade na temelju e, ekonomskih pokazatelja i naravno nemaju dovoljno putnika. Mi radimo na temelju e, dobrovoljaca, volontera u Nizozemskoj jer oni pružaju usluge autobusa koje voze volonteri. Je li bi nešto slično ovome bilo u skladu s vašim idejama ili bi trebalo još jednom e, uzimati iz državnih e, resursa? Jer koliko mi se čini, ne sviđa vam se baš ta ideja. A što se tiče ekoturizma, gospođo predsjedateljice, Klaudija Tapardel i Claudia Montero uvijek pokušavaju promicati europski turizam i ja smatram da tu e, imamo, ima ulogu Evropska unija. Hvala. Gospodin Van de Gospođa Ayala Sender. Gospođo predsjedateljice, puno hvala. A također vam hvala na vašim idejama. Ja sam predsjedateljica jedne organizacije koja se zove Međunarodna organizacija za socijalni turizam, dakle socijalno odgovoran turizam. Mi smo e, zaista e, zainteresirani za održivi turizam. Kao prvo željela bih reći gospođi Padarej da u Španjolskoj imamo neku vrstu lanca E, škola za kulturne obrte i radionice gdje mladi iz socijalno siromašnih područja mogu učiti vještine koje e, nastoje zadržati kulturnu baštinu tog područja. Dakle, imaju obrazovanje od godinu ili tri godine i stotine tisuća mladih su iskoristili tu mogućnost jedan primjer, to je jedan primjer koji bi željeli da i drugi slijede u Europi. Ti mladi onda postanu protagonisti održavanja svoje kulturne baštine i spomenika u kojima su pomogli da se obnove. Gospodin Van de Kamp, mm, njemu se ne sviđa ta ideja, međutim naravno treba vam novca za ovakve stvari. Problem je u Europi da imamo slobodno tržište i da će tržište riješiti sve, što znači da nikakav novac se ne daje za turizam. To morate uzeti iz e, proračuna za ruralni razvoj. I zato mislim da vaša ideja da postoji jedan stvarni problem, e, program za održavanje održivog turizma i ekoturizma bi bio zaista važan u tom kontekstu. Isto tako ekološki i ruralni prijevoz, to je jedno, jedan problem koji mi je vrlo poznat. Imamo javne autobuse, nekad imamo školske autobuse, ponekad trebate javni prijevoz u nekim područjima i to je jedan ključni problem koji svi dijelimo. To je nešto gdje još ima prostora za poboljšanja i pokušat ćemo to više promicati kako bi imali veću raznolikost. I konačno, u borbi e, protiv previše turizma, to smo vidjeli u Barceloni, u Parizu, dakle neka, ima nekakvih e, tako e, destinacija koje su jako popularne, morali bi ih na neki način ohrabriti da posijete ruralna područja. Hvala. Ko želi sada uzeti riječ? Gospođa Demaker, Gospodin Kramer. Ja, vielen Dank. Hvala lijepa. Turizam može uništiti turizam. Slažem se da mora biti održiv. održiv. E, inače će se turizam sam sebe uništiti. Imamo mnogo novaca, ali ga krivo izdajemo u Stuttgartu se e, troši 10 milijardi da bi se reducirao kapacitet e, e, željeznice za na pola. Umjesto da gradimo željeznice i povezujemo zemlje prekogranično, E, e, e, rupe imamo upravo na granicama. Sa ovim 10 milijardi za Stuttgart bismo mogli pokriti sve ove prekogranične projekte i to za vrlo kratko vrijeme. Onda bi se Europa povezala. To je dobro i s ekološkog aspekta. Turizam mora biti održiv, to podržavam tu je Europa mnogo dalje od država članica. Mi izdajemo mnogo novca za biciklističke staze, za održivi turizam, a savezna vlada za to ne, izdaje ni centa e, za biciklističke staze između gradova. U Europi smo to proveli da se i zato troši novac i zato da se u svim vlakovama može e, unijeti, u sve vlakove se može unijeti bicikl. Evo, to je postigla Europa. E, pitanje je hoće li to podržati države članice u vijeću. Nadamo se da će to biti tako. E, Preko granične veze imamo mnogo negativnih primjera, ali i pozitivnih. Imamo, imamo tramvaj između Strasbura i Kela. Kel to nije htio, a Strasbur je htio. To je sada provedeno. E, gdje god je tramvaj e, zamijenio autobus, tu je porasao broj gostiju i putnika. Evo, podržavam Turizam da, ali on mora biti održiv i, i inače ćemo uništiti i turizam i život na, ovaj, na ovom planetu, a taj planet pripada i našoj djeci. Hvala lijepa gospodine Kramer. Još netko želi uzeti riječ? 30 sekundi. Da, nešto sam e, čula jer ste govorili o e, besplatnom javnom prijevozu u gradovima. Naravno, kada kažemo besplatno, to nije besplatno, netko to mora platiti, e, lokalno tijelo mora platiti ili poreza se to plaća. Međutim, kada imamo vlade koje ne žele da se koriste porezi za javno dobro i za javni promet, onda se ne radi o tome da mladi trebaju za to platiti nego grad za to plaća, ali naravno trebamo više financiranja od Europske unije, ali i više e, novaca koji dolazi iz poreza. Hvala lijepo, gospođo Maja Sender. Ekoturizam, želi li netko nešto reći? I to je prioritet našeg odbora. Mm htjela bih vam reći turizam e, nije provediv u automobilu. Ako e, želite razgledati e, grad, to morate raditi pješke ili na biciklu. Turizam budućnosti. Europa je primila ove godine više posjetilaca nego što ima stanovnika. 600 milijuna e, posjetitelja smo imali. Kako to prihvatiti? Jesmo li o tome razmišljali? Da zadržimo ekoturizam i volju e, ljudi da otkrivaju svijet, da otkrivaju Europu. To je veliko pitanje. I ruralne regije su u to uključene trebamo otkrivati kulturu i povijest gradova. E, bez kulture ne možemo napredovati. Evo, počet ćemo sada sa odgovorima našim zastupnicima. Odgovorit ću na španjolskom kao odgovor na ono što je ona rekla. Mislim da je ovdje izuzetno važno da omogućimo mladima da imaju vodeću ulogu. Naravno, mi smo ovdje danas, ali bilo bi korisno kada bismo imali i ulogu u održivom turizmu. I ono kada ste spomenuli škole za osposobljavanje e, koje se bave raznim obrtima, mislim da bi to također bilo izuzetno važno jer to izravno uključuje mlade ono što se može smatrati kulturnom baštinom. Naravno, ako su oni više uključeni, onda to bolje i shvaćaju. Društvene mreže, e, svi su uključeni danas u socijalne mreže, društvene mreže. Ako su mladi uključeni, onda postaju svjesni te situacije. A što su više uključeni, e, to im omogućava da se povežu s drugim članovima društva i da bolje shvate što je to održivi turizam i kako je on povezan sa kulturnim, kulturnom baštinom. Jer kulturna baština je ono što nas veže i moramo je sačuvati. E, kada se radi o održivom turizmom, koja je uloga Europske unije u tome e, osim e, lokalne vlasti? Istina je da lokalne i regionalne vlasti moraju na tome raditi jer to naravno izravno ovisi o njima, ali mislim da Europska unija može pomoći tako da mladima daje ideje putem politika koje izrađuju možemo e, izraditi neku vrstu e, političke pismenosti koja se može e, provesti na nacionalnoj razine. a ako dođe ta ideja iz Europske unije onda bi to na neki način bilo bolje I kada se radi o novcu, pitali ste za novac, recimo Freiburg Freiburg koji je dobio jako mnogo novca, ali to nije nužno. Mislim da Europska unija mora vidjeti kako raspodjeljuje novac i koji gradovi ili koja lokalna područja trebaju više ulaganja i što se događa u konkretnom području. I zato sam spomenula istraživače, zato što je dobro e, ulagati više u podatke i smjernice jer onda znate točno gdje će biti koristan taj novac a ne da se on ulaže u neko mjesto gdje će taj novac biti izgubljen. Hvala. Eva, izvolite. Opet ću govoriti njemački. Financiranje u prvom redu, pitanje rentabilnosti, to je vrlo važno e, protuargument. Ja osobno mogu kazati dolazim iz ruralnog područja čak i ako imamo autobuse e, oni su gotovo prazni moj prijedlog je, e, je e, sljedeći sniziti cijene imati prekogranični promet i prijevoz kako bi se razvio ruralni promet nemaju svi automobil, ali ako imate auto onda se odlučujete za auto. Što se, ako je cijena ista onda ćete se odlučiti za automobil. Važno je stoga da stvorimo poticaje e, izgradnjom i e, cijenama Odakle ja dolazim, tu su cijene lude. E, to je stvar općina i e, država e, i lokalnih zajednica. Naravno, to ne može srediti samo Evropska unija. Toga sam svjesna. Zahvaljujem i na ovom Mm, savjetu. E, znam da se već mnogo toga dešava na razini Europske unije. Ovo za bicikle sam znala. E, pljesak, pljesak Filipu Vosu, Eva Güter i e, Benedi Fadare. Hvala na ovoj razmjeni. Uvijek ste dobrodošli u našem odboru, ali ne cijelo vrijeme. Hvala lijepa na ovoj razmjeni mišljenja. E, oduševljeni smo da je ovaj europski događaj mladeži organiziran, da se on odvija svake godine. Vidimo se uskoro. A Allez, nous continuons nos débats Idemo dalje s našom raspravom. Razgovarat ćemo o izvještaju o provedbi uredbe o zaštiti životinja tijekom prijevoza u Europskoj uniji izvan njega. E, e, gospodin Keith Taylor ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Uh, Želim zahvaliti svojim kolegama i kolegicama na vrlo živom angažmanu kada se radi o ovom mišljenju o provedbi uredbe 1 kroz 2005. Iako smo možda na, se razlikujemo u mišljenjima, E, ja sam dobio, što pokazuje 90 amandmana koje sam dobio. To je za mene osobno jako važno izvješće i e, žao mi je što se nalazimo tu deset godina nakon uvođenja ove uredbe sa istim kršenjima provedbe koje stalno i stalno prijavljuju. Bilo mi je drago većinom s kolegama koji su podnijeli amandmane da se poboljša dobrobit životinja. I zato sam na tome e, temeljio svoje kompromise za bolje, bolju provedbu e, kroz bolje mehanizme e, provedbe i jačim sankcijama. To je odbor za promet, pa tražimo i određene određena tehnička poboljšanja e, za e, opremu i prijevoznike na cesti i na moru. Dakle, traži se da se smanji vrijeme prijevoza životinja i da postoje bolje i češće inspekcije prije utovara. E, mnogi izvjestitelji u sjeni se boje da se na E, tijekom izvoza u treće zemlje ne poštuje uredba iako postoji e, presuda suda Europske unije da se trebaju poštovati pravila Europske unije do konačnog odredišta samih životinja a to uključuje i treće zemlje. Dakle, gdje se sada nalazimo? Još uvijek radimo na tome da okončamo kompromisne amandmane. Sutra ćemo glasovati Međutim, neki klubovi zastupnika su rekli da im treba malo više vremena, pa ćemo svi glasovati o ovom mišljenju na sljedećem sastanku odbora 3. prosinca. Prije toga ćemo imati još jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni u ponedjeljak 26. u 18. sati. Većina kolega se vjerojatno sjeća da je parlament već glasovao o rezoluciji o zaštiti životinja tijekom, e, prijevoza, a to je bilo 2012. godine. Mislim da ne bismo trebali samo e, ponoviti e, to sve u ovom tekstu, niti bismo trebali izraditi slabije stajalište. To nije ono što ljudi u stvarnom svijetu žele. Preko milijun građana Europske unije su potpisali e, kampanju da se zaustave kamioni, kamioni i da se zabrani prijevoz životinja od više od 8 sati. To je jedno pitanje gdje žele vidjeti opipljivo djelovanje i mislim da je sada vrijeme da budemo ambiciozni. Zašto bi se e, trebali pomiriti sa statusom quo? On ne funkcionira i dalje omogućava da tolike životinje e, pate od užasnih uvjeta i e, nepotrebno e, pate. Dakle, ono što pokušavam učiniti jest iznaći kompromise i nadam se da ćemo kolege i ja uspjeti to zajedno učiniti. Pozvat ćemo pozive za taj sastanak u ponedjeljak, kasnije danas sa ažuriranim kompromisnim amandmanom kao što je predloženo, pa u ovom trenutku želim čuti sve ideje i primjedbe koje možemo možda uključiti u taj e, kompromis. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice, to je sve što sam želio reći. Hvala. Prije nego što otvorimo raspravu, e, htjela bih e, izraziti dobrodošlicu gradonačelniku vernoa. Gdje ste? Evo, ustanite. Gospodin Filippo Nogara, dobrodošli. Dakle, došli ste iz Italije. Hvala što ste ovdje s nama. Idemo dalje. Gospodin Deli, izvolite. Ne, gospođa Demonte. A ne, gospođa Montero. Oprostite, ovo je diplomatski incident. Hvala. Da, zaista gospođa Montero iz njenog ureda su me pitali da pročitam njezin e, doprinos jer nije mogla stići na vrijeme. Započet ću tako što bih zahvalio izvjestitelju za sav rad koji je učinio do sada. Prije nego što dam neke komentare na kompromisne amandare, želim reći da Europska pučka stranka vidi nedostatak kada se radi o provedbi u zemljama članicama i e, nadzoru Europske komisije. Nijedna regija u svijetu nema tako e, stroge, e, strogo zakonodavstvo vezano za zaštitu životinja kao Europska unija i zato bi se parlament trebao usredotočiti na bolje instrumente praćenja u cijelom lancu prijevoza kako bi učinkovito provela postojeće zakonodavstvo. EPP misli da prije svakog djelovanja parlament mora tražiti od komisije da e, predstavi studiju vezanu za provedbu tekućeg zakonodavstva. E, svaka moguća zabrana dugih putovanja e, treba biti popraćena e, procjenom učinka efsa i Europske platforme o dobrobiti životinja. Svi se mi brinemo za dobrobit životinja, međutim, kada se radi o javnim politikama, trebamo uzeti u obzir E, cijeli niz faktora. Države članice moraju biti strože kada se radi o postupcima odobrenja cestovnog i pomorskog prometa i treba proporcionalno provoditi nadzor kao što već piše u tekućem zakonodavstvu. Potrebno je bolja suradnja između europskih zemalja i trećih zemalja i sustav praćenja poštovanja propisa E, treba e, postići i ostvariti. E, isto tako potrebna je bolja, bolja informiranost, osposobljavanje i bolje širenje dobrih praksi. Komisija također mora djelovati protiv država članica koje sustavno ne provode ovu uredbu. Mislim da će ovi doprinosi e, postati dio kompromisnih amandmana kako bismo postigli uravnotežen i razuman tekst. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Deli. Gospodin Zink, izvolite. Dopustite mi da dam nekoliko primjedbi. Htio bih ovdje e, reći koje je stalište moje stranke. Mi se e, ovdje e, ne radimo na novom zakonodavnom prijedlogu, već se radi o procjeni uredbe koja postoji već nekoliko godine i koja je usvojena 2005. godine. Zbog toga smatramo da treba postaviti jedno vrlo važno pitanje. Ta procjena e, u kolikoj mjeri e, je e, uredba uspješna, možemo li to ocijeniti pozitivno i odgovor je nažalost ne. Moja stranka ne gleda pozitivno na izvršenje ove uredbe. Mi smo uvjereni da je potrebno uh, ukazati na tri važne stvari. Kao prvo, e, pravne odredbe trebaju pokrivati e, sve e, oblike prijevoza. Potrebno je naglasak staviti na pomorski promet kojeg je najteže kontrolirati teže nego e, kopneni prijevoz. Drugo pitanje, životinje trebaju e, treba e, liječiti kod veterinara. Kontrole se ne mogu ticati samo uvoza i izvoza unutar Europske unije. Moramo i to je moralna obveza kontrolirati e, prijevoz iz Europske unije prema trećim zemljama. I upravo temeljem ove diskusije bi dodao sljedeće. Ponekad imamo vrlo plemenite ideje, međutim one jednostavno nisu realne. Svaka životinja u prijevozu bi trebala imati elektronički čip. Pa to e, je nešto što možemo zamisliti u odnosu na konje ili e, na e, krave, ali svakako ne na perad. Tako da moramo biti realni, praktični s našim prijedlozima. Ne bi bilo dobro da predlažemo nerealne pravne e, odredbe. Ja kao i moja stranka mi smo otvoreni za kompromis. Ima ih puno. Ako se ne usvoje, ako se ovo mišljenje ne usvoji, onda ga treba na neki način na silu usvojiti. A to ne bi bilo dobro. Pa vas pozivam da djelujete u smislu e, kompromisa. Hvala. Gospodin Zlotovski, hvala. Evo, ja ću ovdje nešto reći u ime profesora Legutsko. Želim vam zahvaliti vama i izvjestitelju za kompromisni prijedlog. I mi se e, većinom slažemo s njim. Upravo taj kompromis odražava u, u situaciju uredbe 1 2005 što se tiče prijevoza životinja. Htio bih e, ukazati na činjenicu da uredba da se ona ne e, izvršava e, napretkom koji se očekivao. Potrebno je da se u državama članicama strože e, poštuju odredbe ove uredbe. Nadam se da će prijedlog kompromisa osnažiti e, kontrolu prijevoza od početka do kraja. Europski e, Dakle, liberali smatraju da treba e, ograničiti prijevoz na 8 godina, bez 8 e, sati, bez obzira na to o kakvom se tipu prijevoza radi, morskom, kopnenom, nije važno. Nadalje, više inspekcija e, životinja moramo sve učiniti kako bismo budno pazili na dobrobit životinja tijekom njihovog prijevoza. E, nadam se da će i e, Komisija za poljoprivredu moći upotrebiti naše mišljenje. E, hvala gospođa Meisner Hvala gospođa predsjedateljice, hvala gospodinu Tayloru. Već smo imali saslušanje o prijevozu životinja, ali nažalost nisam mogla prisustvovati. E, pitamo se koje su preproke za e, izvršenje ove uredbe. Ima nažalost malo kontrola. Čini se također da informacije što se tiče utovara nisu uvijek e, dostatne niti e, na raspolaganju. Ukoliko e, veterinar treba intervenirati, potrebno je e, znati nešto o tome. To vrijedi i za životinje koje putuju tijekom dugih putovanja, trebaju dobiti dovoljno hrane, i najbolje bi bilo e, da se životine e, kolju najbliže e, farmama na kojima se uzgajaju. A životinje koje putuju na duge staze, njih pak treba liječiti. Naravno da klanje nije nešto što je e, ugodno životinjama, ali to je dio naše kulture. Nemamo dovoljno informacija koje bismo mogli upotrebiti u smislu evaluacije. Kada treba uredbu provesti, komisija se treba pobrinuti o tome. Ona nije samo čuvar e, ugovora, već i čuvar poštivanja svojih zakonodavnih akata. E, Trebamo e, poboljšati postojeći tekst kako bismo osigurali dobrobit životinja. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođa predsjedateljica i hvala izvjestitelju. Ja ću vam e, govoriti o pregovorima e, izvjestitelja u sjeni. Komisija mora u potpunosti izmijeniti svoju uredbu u odnosu na prijevoz životinja. 14 e, godina je prošlo od te uredbe i potrebno je pričekati još barem dvije godine prije no što novi tekst ne stupi na snagu. Treba također imati na umu osjetljivost životinja ono što komisija predlaže to je dobro, ali idealno bismo u potpunosti preinačili ovu uredbu. Prvenstveno je važno da se složimo da postoje dovoljna, postoji dovoljno tehnologija kako bi se e, životinje e, individualno e, lokalizirale ili u skupini. To sigurno predstavlja određeni trošak, ali bi se razmjerno uštedjelo na troškovima. Naročito za male farme kojima treba pomoć. Nadalje, treba predvidjeti sankcije oduzimanje e, licenci za e, one koji ne poštuju zakonodavstvo. To je nešto što se već e, čini i prakticira u Australiji. Ja smatram da prijedlog da bi prijedlog trebao objaviti e, crni popis, crnu listu e, onih koji ne poštuju e, ova pravila. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Arnotu. E, mi hvala, mi e, stvarno e, osuđujemo ovaj grozan, grozno postupanje sa životinjama koje se prevozi. Neke stvari se uzimaju u obzir. Izvjestitelj je govorio o mobilnim klaonicama i to je ključno pitanje jer bi to izbjeglo e, postavljanje pitanja e, prijevoza životinja u potpuno e, neprihvatljivim uvjerima. Međutim, dva su razloga za pitanje koje se ovdje postavlja. Prvo, koncepcija naše civilizacije u odnosu na E, poštovanje živog bića kao i što je životinja e, običan proizvod koji se konzumira ili je to e, živo biće prema kojem se može imati neko poštovanje i treba imati poštovanje. Ako se vodimo samo profitom, onda se sve više i više prevoze, prevozi roba, a životinje su isto tako roba a bez obzira na to kakve će to imati posljedice na okoliš ili na životinje. Oni koji e, žele prešutjeti e, e, da životinje pate, to su isti oni koji ne žele ništa učiniti za unapređenje kopnenog prijevoza. Hvala gospodin Demas Meker. Hvala gospođo predsjedateljice. Dobrobit životinja je nešto do, čemu je, do čega je meni jako puno stalo. I kao i druge kolege, doista mi je žao što e, ne postoji dostatan nadzor prevoza životinja. E, to je doista skandalozno to da se ne želi primijeniti ili da se ne primjenjuju naše preporuke. E, u protivnom će ove uredbe biti samo mrtvo slovo na papiru. U inter e, skupini koja se bavi dobrobiti životinja kao i u komisiji za e, zdravlje e, životinja e, moram reći da smo zadovoljni amandmanom, kompromisnim amandmanom koji je osmišljen tijekom prvog sastanka izvjestitelja u sjeni. I žao mi je da cijela skupina nije toplo pozdravila taj prijedlog izmjene. Treba smanjiti E, trajanje prijevoza e, potrebno je bolje kontrolirati e, poštivanje zakonske regulative i striktni uvjeti, stroži uvjeti prijevoza prema trećim zemljama. To je nešto što na čemu treba insistirati i svima bi to išlo u korist. Izvolite vi imate riječ na minutu i po. Evo, već dugo vremena ovo pitanje prijevoza životinja je nešto e, čime se bavimo. Vidjeli smo strašne e, slike. Međutim, suradnja na razini Europske unije može imati vrlo važnu ulogu. U prošlosti smo vidjeli da se u prijevozu vrlo loše postupa životinjama. Nekada se tu radi o vrlo dugom prijevozu u strašnim uvjetima. Evropski građani već dugo vremena se ne slaže, ne prihvaćaju te slike koje vide na televiziji, oni to vide e, na televiziji, čuju na radiju i to ih šokira. Dakle, stvarno treba poboljšati te uvjete i sigurna sam da će većina komisije za promet biti, e, se složiti s tim i složiti se sa svojim vlastitim amandmanima. Hvala gospodin Kramer. Hvala, želim zahvaliti izvjestitelju na odličnoj suradnji. Mislim da će ovo biti dobar, e, dobro izvješće i da će dobiti većinu. Prijevoz životinja je e, poveća i to e, velike u deset posljednjih godina. Ako odete u ribalov na Sjevernom moru, i onda tu ribu e, prevezete do Maroka gdje se čiste. E, to je isto slučaj sa škampima. A nakon toga te životinje se vraćaju na sjeverno more ili na sjever i tamo ih e, se konzumira. Dakle, treba više konzumirati na licu mjesta. U prošlosti je to bio slučaj, a sada e, ih prevozimo na stotine tisuće kilometara samo da bi ih se e, klalo, a nakon toga se vraćaju e, tamo otkud su i došli. I to pokazuje da je prijevoz prejeftin. Komisija je ona koja je čuvar ugovora ako postoji zakonodavstvo, onda se ono treba primjenjivati. A e, kontrola tog zakonodavstva treba se vršiti i trebaju postojati sankcije koje se primjenjuju. Hvala. A sada Europska komisija, glavna uprava Sante. Zdravlje. Hvala. Komisija doista e, želi poboljšati provedbu ove uredbe. E, kao što znate, imamo e, akcije koje se upravo provode u odnosu na prijevoz svih vrsta. Imamo također i akcije na različitim planovima kako što se tiče izvoza u treće zemlje te prijevoza pod visokim temperaturima. Želimo nadalje poboljšati e, podatke i njihovu kvalitetu kako bismo stvarno radili na najkritičnijim mogućim pitanjima. E, vjerujemo da uredba ako se pravilno primjeni da e, omogućuje dobrobit životinja tijekom prijevoza. Mi ćemo naravno raditi s parlamentom i e, naravno da ćemo poslušati preporuke. Hvala. Hvala, gospodin Kistelor. Izvolite, možemo zaključiti ovu raspravu. Hvala. Čuo sam puno e, reakcija i moram reći da se svi slažemo. Drugim riječima, provedba nije bila dobra. I pitanje je sada kako to možemo poboljšati na najbolji mogući način, na najučinkovitiji način. E, rješenja moraju biti realna i pragmatična. Moram biti da sam malo, reći da sam malo razočaran komisijom jer oni čini se govore iz perspektive da eto da je e, provedba loša i kažu ah baš šteta grozno bilo bi razumno očekivati da kažu što točno čine u odnosu na tu lošu provedbu prikupljanje podataka, to nije stvarno dovoljno. Već deset godina prikupljamo podatke. Do danas bismo trebali imati već dovoljno podataka da e, stvarno damo e, savjet. Tako da ću uzeti u obzir e, sve ovo što sam čuo, uključujući i prijedlog da i države članice moraju snositi jedan dio tereta u odnosu na mobilne klaonice ili regionalne klaonice. Trebamo se koristiti i kohezijskim fondovima. Tako da svi dobiju e, svoj dio. Međutim, pitanje koje se postavlja to je pitanje kako postupamo sa životinjama i ono kako postupamo živo, sa životinjama, to govori o našoj humanosti. E, u redu, jedemo ih, ali ne moramo to činiti na nečovječan način, na tako grozan način, tako da one stvarno pate. Tako da ću evo po, proučiti sve što ste rekli i vratit ćemo se na ovo pitanje u ponedjeljak. Hvala. Dakle, inicijalno glasovanje 21. studenog je bilo predviđeno, se e, odlaže. A sada izvješće gospodine Majte Uškar. Izvolite, dobrodošla, draga kolegica. A to je e, prijedlog e, komisije o direktive ukidanje na sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja čime se stupa van snage e, uredba iz 2000. Dakle, evo imate riječ. Gospođa izvjestiteljica, izvolite. Prvo ću dati riječ komisije. Komisija, jeste li spremni? Izvolite. Hvala gospođo. Draga predsjedateljice, izvjestitelji, e, članovi parlamenta, hvala što ste me pozvali da vam nešto kažem o prijedlogu komisije o e, ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. E, dakle, nešto bih rekao o dva trijaloga. Jedan se održao jučer upravo u odnosu na zrakoplovni sektor i imam vrlo dobre vijesti za to u vezi s tim. Ali evo da se vratimo na ljetno vrijeme. Svi znamo da je predsjednik Juncker u svom obraćanju Uniji dao ovaj prijedlog i time je htio pokazao da komisija stvarno želi e, imati rezultate odnosno na pitanje subsidijarnosti i želi pokazati da samo tamo gdje postoji jasna dodana vrijednost europskog djelovanja se djeluje, ali i da pokaže građanima da slušamo građane i da odgovaramo na njihove želje i aspiracije. Jer u slučaju sezonske promjene vremena, kao što je to rekao predsjednik, svaki put e, kada ih zbog, kada moraju dva puta godišnje mijenjati e, kazaljke na satu zbog EU zakona, e, građani nisu zadovoljni. Evo, tri stvari činimo i tako će ići moja prezentacija. Prvo, E, malo e, pozadinskih informacija, koncepta, nakon toga e, ću nešto reći o tome kako mi vidimo budućnost ovog dosija. Dakle, kao prvo pozadina, povijest, dakle, izmjena pomicanje kazaljki na sati dva puta godine, to dva puta godišnje u državama članicama, to je prvi put uvedeno u odnosu na dva svjetska rata mnoge su države e, ukinule taj sustav, međutim 70-ih sa krizom, naftnom krizom ponovo se vratilo. Dakle, na europskoj razini se prvi put e, ovo javlja 1980. godine kako bi se e, i uskladio pristup unutar jedinstvenog tržišta. Od 2001 imamo direktivu 2.0.0 e, e, e, koja traži da se pređe na ljetno vrijeme, pa dakle za posljednju nedjelju u ožujku, a na zimsko posljednju nedjelju u listopadu. Zašto sada to želimo promijeniti? Kao prvo, E, od komisije se tražilo da se pozabavi ovim pitanjima, vrlo često je to upravo došlo iz parlamenta. Dobili smo pisma, peticije, e, imali smo razmjenu informacija i pod razmjenu mišljenja na plenarnoj i u, veljački se ste od nas zatražili da ocijenimo ovu direktivu te da e, dođemo sa prijedlogom revizije iste i to je ono što smo učinili niste sami u propitivanju e, sustava koji postoji. Imali smo pitanja građana, a i e, velikog broja država članica. Dakle, e, procijenili smo ono što postoji, dokaze i isto tako smo pogledali i vaše izvješće i e, ovdje je e, pokazano tim izvješćem da e, povijesni razlozi više nisu jednostavno tu ne postoje, naročito što se tiče uštede energije jer su rezultati vrlo ograničeni. Nove tehnologije kao pametni mjerači, to je nešto što smanjuje razbacivanje energije. I dakle, e, što se nadalje, što se tiče e, učinka e, pomicanja vremena na ljudski bioritam, može imati po znanstvenim istraživanjima puno gori učinak nego što se mislilo. Drugim riječima možemo zaključiti da razlozi za postojanje ovakvih pravila više jednostavno ne postoje. A jasno je da ne bi bilo dobro da dođe e, do e, pomicanja sata na neusklađen način jer bi to bilo štetno za prekograničnu trgovinu, promet, e, komunikacije, putovanja i tako dalje. Kao dio naše ocjene proveli smo i javnu konsultaciju i tu smo dobili oko 4,6 milijuna odgovora, više od 99% e, takvih odgovora su odgovori građana. To je najveći odgovor ikad postupnut za e, javnu e, konzultaciju. 86% smatraju da treba ukinuti ovo ponicanje, a većina kažu da je to zbog lošeg utjecaja na zdravlja a nakon toga je drugi razlog e, manjak uštede energije. I ukoliko bi trebalo ukinuti pomicanje e, kazaljki na satu, onda se postavlja pitanje što bismo radije da ostanemo u e, standardnom vremenu ili ljetnom. I 56% traži da žele stalno ljetno vrijeme. 36% stalno zimsko vrijeme a 8% je reklo da im je sve jedno. Dakle, evo, to je kontekst. I komisija je dala prijedlog, a evo o čemu se radi. I neću zaći u detalje. Predlažemo da e, ukinemo sezonsku promjenu e, vremena i to već od 1. travnja 2019. godine nakon što svi 31. ožujka pređemo na e, ljetno radno vrijeme. Međutim, države e, koje žele još jedanput preći na zimsko vrijeme, to će moći učiniti i to e, u listopadu. I sukladno sa subsidijarnošću, oprostite, možete li ponoviti što ste rekli? Jer ja sam malo izgubljena predlažemo da ukinemo e, sezonsku promjenu vremena od 1. travnja 2018. godine. Nakon što dođe do konačnog prelaska od strane svih na ljetno vrijeme i to od 31. ožujka. Međutim, države članice koje bi željele e, još jednom se vratiti na zimsko e, vrijeme, to mogu učiniti posljednju nedjelju u listopadu. a to je sukladno subsidijarnosti, pa su države članice te koje trebaju odlučiti željeli imati stalno ljetno ili zimsko vrijeme. E, to je uvijek bila nacionalna nadležnost, međutim kako bi pristup bio usklađen, e, komisija moli države članice da se posavjetuju kako ne, se ne bismo našli e, sa slagalicom sa različitim e, vremenskim zonama u EU. A bilo kakvo mijenjanje e, bi bilo, o tome bi trebalo šest mjeseci unaprijed najmanje obavijestiti komisiju. Konačno, što se tiče budućnosti našeg prijedloga. Države članice su već imale nekoliko konstruktivnih razmjena s vijećima u odnosu na prijedlog i to tijekom jeseni, a e, čuti ćemo nešto o tome u izvješću o progresu kao i na vijeću za promet 20. prosinca. I drago mi je da smo sada već u parlamentu i e, stvarno se radujemo e, što i nadamo se skorašnjem dogovoru kako bismo dopustili i građanima i e, dionicima da imaju jasnu sliku o situaciji. Nadamo se da ćemo dobiti stalište do ožujka sljedeće godine, to smo čuli. Međutim, ako je moguće, mi bismo voljeli to dobiti ranije kako bi građani i e, poslovni subjekti bili u što jasnijoj situaciji. Što prije, to je moja prezentacija. Hvala. E, hvala i radimo se suradnje na ovom dosjeu. Hvala, hvala na tom detalju e, koje ste nam dali, na svim detaljima koje smo dobili, ali još nam niste rekli koja je, koje je stalište vijeća. Stalište vijeća E, će nam dostaviti vijeće 3. E, prosinca. Ja ne mogu govoriti o stajalištima vijeća. A, ako imate neke informacije, e, to ostaje među nama, možete nam ih reći. Il n'y a personne de la commission qui veut nous donner des infos. Ok, on continue. Idemo dalje. Gospođo izvjestiteljice, imate riječ. Hvala lijepa na informacijama koje smo upravo dobili. E, točno je da imamo e, nekih pitanja i koje sam si postavljala, a vi ste na njih odgovorili. E, mogu konstatirati da je važno da se aktiviramo po, tim, po tom pitanju. Mi smo o tome izrazili naše mišljenje u parlamentu u veljači. Napravili smo i studiju o učinku o promjeni e, vremena, o tom ljetnom i zimskom vremenu. Komisija je ovog ljeta predvidjela e, savjetovanja e, za u trajanju od osam tjedana. To je kraćeno obično. Mi smo onda ustanovili da je postupak bio vrlo brz u tom savjetovanju nismo im nismo dobili e, onu temeljnu analizu koju smo očekivali i koju bismo više željeli. Mi u parlamentu moramo ubrzano raditi. Naša ambicija je da na tom prijedlogu poradimo zahvaljujući jasnim e, informacijama možemo, moramo vidjeti koje su nam opcije na raspolaganju. Nastavit ćemo e, raditi s ovim ambicioznim kalendarom. Nadamo se da ćemo dobiti široku podršku Europskog parlamenta. Naravno, očito je da se ovo pitanje mora riješiti još u ovom mandatu kad govorimo o raznim opcijama, to jako zanima europske građane. Svake godine, e, već dugo vremena, nas građani kontaktiraju. E, pitaju nas zašto zadržavamo taj sustav. Oni očekuju naš odgovor. Čak i ako nam ostaje malo vremena u ovom mandatu, moramo odgovoriti. Neki građani koji nas kontaktiraju nam kažu da promjena vremena ima i psihičke i fizičke učinke na njih. Uostalom i o tome je govorila i komisija. Važno je da sustav bude usklađen u Europskoj uniji kako ne, bi, kako ne bismo e, naštetili e, unutarnjem tržištu. E, moramo imati predvidive strukture i usklađena vremena. Nakon što smo evo čuli informacije od komisije, mi ćemo učiniti sve što možemo kako bismo usvojili učinkovito rješenje. Mm, mm, imamo nekoliko izvjestitelja u Sijeni koji rade na tom pitanju. Mm, moramo se sastati kako bismo što brže i efikasnije radili. E, svi dionici moraju dobiti odgovor s naše strane. Važno je da svi imamo dovoljno vremena da se pripremimo i prilagodimo e, novom sustavu. Moramo izbjeći znači e, da negativno utječemo na život građana. Ne možemo im još usložnjavati e, probleme ako promijenimo sustav. E, izvještaj će biti gotov do kraja godine. Surađivat ću sa svima bilo da je to komisija jer e, imamo i kolega i kolegica u komisiji koji se za to interesiraju a sa izvjestiteljima u sjeni već e, kontaktiram neformalno sljedećeg ćemo se tjedna prvi puta e, službeno sastali kako bismo što brže našli rješenje kako bismo stvar riješili još u ovom mandatu Evo, malo kasnimo u raspravi. E, zahvaljujem izvjestiteljici. Sada ćemo čuti gospodina Svobodu, e, izvjestitelja u Sjeni. U, u prvom e, redu zahvaljujemo na informacijama koje smo dobili o od komisije. Moramo imati političku fleksibilnost ja sam e, vodio jednu neformalnu radnu skupinu koja je dugo godina radila na tom problemu. E, onda smo dobili pismo povjerenice Bulc u kojem nam kaže da e, to nije neko važno pitanje o kojem se trebala brinuti komisija. Ali u pismu gospodina Junkera smo naprotiv čuli da je to važno povjereni, e, povjerenica nije napravila ono što smo, za što smo je zamolili. I vi, predjateljice ste e, sudjelovali u našim raspravama. E, trebamo imati procjene učinka ex posti, ex ante. u tom se pogledu ništa nije dogodilo. E, ovo zakonodavstvo je e, došlo bez ikakvih e, analiza. Ovo je zanimljiv političkih impuls, ali to nije dovoljno. Ne znamo, na primjer, da li prijevrznici to prihvaćaju Um, prometni sustav također oni se moraju tome prilagoditi isto se odnosi i na kompjuterska poduzeća oni moraju prilagoditi sve, svoj softver na to to može utjecati i na direktivu E, e, kod direktive imamo e, obično vrijeme za provedbu od dvije godine, a, a sada to moramo uraditi za rekordno vrijeme. Kako možemo sve to analizirati? Jedna stvar je jasna. Većina europljana bi željela da promjenu vremena jednostavno ukinemo. E, stoga moramo brzo raditi kako bismo to mogli brzo provesti. To dugujemo e, našim građanima. Nadam se da ćemo završiti do ožujka. Hvala. Gospodine Zlatovski, imate riječ. Hvala, dame i gospodo. Ne bih sada želio govoriti za ili protiv. Međutim, želio bih postaviti nekoliko pitanja komisiji. Sada dva puta godišnje mijenjamo vrijeme. Dva puta godišnje imamo probleme. E, kako bismo sve uskladili. Nakon promjene bi se moglo dogoditi da ako idemo iz Belgije u Strasbourg moramo promijeniti vrijeme dva puta. Ta, takva mišljenje čujemo. Imamo rok e, do sljedećeg proljeća. Mnoga poduzeća e, e, ulaze u rizik da sve obave na vrijeme. Da li je komisija ocijenila posljedice ove odluke, recimo za zrakoplovna poduzeća? E, mijenjat će se procedure za slotove, za putnike. Je li komisija analizirala to? E, imamo sve e, veći broj nesreća na cesti. Mm. Imamo li drugih argumenata za ukidanje e, promjene vremena? To su pitanja koje bi postavio Evropskoj komisiji. Biću zahvalan za odgovor. svima želim dobar dan. Hvala predsjednice što ste mi dali riječ. U predlogu imamo i nešto pozitivno. Zahvaljujući e, raspravi u Europskom parlamentu sad imamo i e, javne konzultacije. E, ljudi su se opredijelili za, za ne mijenjanje vremena to mora imati posljedica. Postalo je jasno da povijesni razlozi za promjenu vremena naročito štednja, e, ti razlozi više ne postoje. Stoga se možemo zapitati je li smisla, smisleno da dva puta godišnje mijenjamo vrijeme. E, sve više izvještaja nam govore o tome da a to je rekla i komisija, e, koji pokazuju da ova promjena e, utječe i na biološki e, ritam čovjeka, a i na ritmove u prirodi. Sada moramo donijeti odluku. Moramo e, razlikovati promjena vremena. E, to treba ukinuti. Ali države članice e, se moraju odlučiti koje će onda za njih biti službeno vrijeme E, tu e, moramo sve učiniti da bismo dobro surađivali sa državama članicama. Moramo vidjeti koje su njihove namjere. E, moramo se pobriniti za to da to bude usklađeno. Ali to ovisi o državama članicama. Moglo bi doći do narušavanja određenih sektora mm. Govorili smo o zračnom prometu, e, ali moramo misliti e, na ljude koji rade u smjenama, dnevnim i noćnim smjenama. E, povijesni su razlozi bili oni koji su doveli do promjene vremena. Sada oni više nisu valjani. Gospodin Kramer. E, rasprava nas već davno zanima. E, e, promjenu vremena smo uveli zbog štednje energije. Sve studije su pokazale da to nije slučaj. Samo zato je uvedeno ljetno vrijeme. Imamo razne vremenske zone u Europi. Ako ih povijesno gledamo kako je to nastalo, sve to nije valjano da Portugal e, i ima drugačije vremenske zone od e, Španjolske mm, e, mm, ne oni su se sporazumili nakon drugog svjetskog rada E, prekidaju me uvijek, a nije važno. Nakon rata to onda nije promijenjeno. Sada imamo tu e, situaciju s tim vremenskim zonama. Znamo e, kako to utječe na ljudsko zdravlje, a, a i za životinje je to problem. I toga je dobro da imamo veliku većinu zato da to ukinemo. Naravno, tu imamo različite interese. Sjever ima drugačije interese od juga, e, isto kod zapada. Ne želimo mozaik e, vremena. E, moramo to napraviti tako da je to podnošljivo i da možemo ukinuti promjenu vremena jer nam ne donosi nikakove prednosti. Hvala gospodine Kramer. Gospođa Kilenan ima riječ, izvolite. Hvala lijepa izvjestitelju. Ova je tema za naš e, E, već dugo vremena. E, zahvaljujem gospodinu Svobodi na dobroj suradnji. Mnogi drugi kolege su se također jako potrudili, sudjelovali i sada imamo ovakvu situaciju. zabrinutosti stručnjaka u državama članica se tiču e, prometa, naročito zračnog prometa. Jednom kad e, prođemo kroz tu temu, moramo paziti na to da slotovi za zračni promet i za planiranje na tom području imaju dovoljno vremena E, to treba dogovoriti. Ako ukinemo ove vremenske zone, će to biti naročito važno. Stoga se nadam da ćemo imati e, rješenje za cijelu Europu, a ne da završimo sa raznim rješenjima i raznim vremenskim zonama u raznim područjima. To bi bio veliki izazov za cijelu Europsku uniju i za cijeli prometni sustav, a naročito za zračni promet. Možemo ukinuti ovu promjenu vremena ali vremenske zone treba uskladiti e, jer smo inače imali goru situaciju nego što imamo sada. Ali hvala lijepa gospođo Kilonen. Merci le président. Hvala predsjednice. Mm, e, svečano izjavljam e, Europa ni neće pljeskati ako ne ukinemo e, e, vrijeme. To treba ukinuti države članice e, na temelju subsidijarnosti mogu odlučiti za koje će se vrijeme odlučiti ljetno ili zimsko. Ukinuti promjenu vremena je sada hitno. Međutim, kako bismo dali dojam da slušamo naše građane, kako bismo dali dojam da Brisel nije samo birokracija. I stoga države članice moraju se izraziti e, do svibnja da bismo izbjegli mozaik vremenskih zona moramo se dogovoriti. Zemlje juga e, želje e, ljetno vrijeme, a e, sjever želi zimsko vrijeme. Mm, a zatim i drugi dionici također moraju reći svoje liječnici, poljoprivrednici, hoteljeri i tako dalje. Mm, svi brane svoje interese, e, uključivši i političare. Ja bih e, željela ljetno vrijeme, a neki drugi kolege i kolegice žele zimsko vrijeme. E, u Međutim, u Francuskoj se sunce diže u razna vremena, recimo u Strasburu za razliku od Bresta. E, sada ćemo sa ovim promjenama imati nove probleme. Istina je e, da e, građani pokazaju interes za ukidanje promjene vremena. Međutim, imamo i druge prioritete. Komisija je trebala uzeti u obzir E, glavni problem Evropljana e, e, danas to je nezaposlenost. Mislim da nezaposleni, ne, mislim da će nezaposleni zahvaliti gospodinu Junkeru. Imate jednu minutu. Ukratko, dakle, u stvari, da, to je velika dilema, najveća od svih. Da, javna rasprava je bila vrlo impresivna koju je provela Europska komisija zajedno sa 4,6 milijuna ljudi, ali ako pogledate direktivu i prijedlog komisije, ne vidim ni jedan instrument kako bismo postigli taj cilj, kako bismo to ujednačili, jer ono što imamo pred sobom je da odaberemo između dva glavna načela Europske unije, to jest između subsidijarnosti što ostavlja državama članicama da odaberu, a s druge strane jedinstveno tržište i usklađena pravila. I zato je to mnogo dublji problem i pitanje nego što to izgleda na prvi pogled. Nažalost, ja jasno vidim zašto je vijeće e, ušutilo, zato jer ne vidim nikakav način kako možemo napredovati, niti kako možemo pomiriti ta dva e, suprotna načela u istoj direktivi, u istom dokumentu. Otvaranje ove rasprave može stvoriti još veće podjele to formuliran vrlo blago kada kažem da je ovo vrlo nepravovremeni trenutak u povijesti da e, dijelimo Europu još više. Hvala lijepa. Hvala gospođa Lukašenska. Dziękuję pani letniego nastąpiło w zeszłym wieku e, i E, do te promjene e, je došlo tijekom prošlog stoljeća, a to u svrhu uštede energije e, tijekom drugog svjetskog rata. Nakon toga tijekom naftne krize. Međutim, danas više nema razloga za takve promjene vremena. E, građani Evropske unije, 5 milijuna građana su jasno pokazali da e, više ne žele da se mijenja e, vrijeme jer nema potrebe za uštedom energijom na taj način. Ona se jednostavno učinkovito ne štedi. Prema tome to više ne služi ničem pa bi ja osobno voljela da prvo vidimo u čemu je zapravo problem, o čemu je tu riječ. Ukidalo bi se sezonska promjena vremena. Poslušajmo građane, oni koji su nas izabrali i slušajmo naš biološki sat. I e, zato bih e, podržala tu, e, taj prijedlog Čuli smo sumnje e, u odnosu e, na e, različite vremenske zone koje bi utjecale na zrakoplovni promet i tako dalje. To bi sigurno nas postojalo, ali sigurna sam da bi se ti problemi mogli brzo riješiti. Ja sam sigurna pak u jednu stvar, a to je da trebamo slušati građane i e, slušati zdrav razum kako bismo izbjegli e, loš učinak promjene vremena. E, samo brzo ja bih htjela upitati komisiju o tome. Istina je da je to e, došlo kao iznenađenje do neke mjere. To je dobro iznenađenje, ali onda je to dovelo do drugih dvojbi u moje glavi o tome kako ćemo procijeniti usporedbu između takve vrste savjetovanja i reakcija koje ima komisija, odnosno odgovora koje ima komisija na inicijativu građana, što zahtjeva širi niz e, mjera ili kriterija koje se trebaju ispuniti prije nego što ih komisija prihvati. Zato što ovdje postoji mnogo razlika u načinu kako e, se provodila e, ova anketa u različitim zemljama. Mislim da ćemo u nekoj, nekom trenutku u budućnosti morati odlučiti o ovakvoj vrsti anketa i o građanskoj inicijativi Europske unije jer postoji nesukladnost. Ja se slažem s onim što je rekla gospođa Uskok, e, s time da treba postojati jedan sveukupni koordinirani pristup u Europi. Meni izgleda da trebamo neku vrstu usklađivanja, iako se radi o odluci koja je u nacionalnoj nadležnosti. U mojoj zemlji e, mi e, imamo tu razliku između e, dvije vremenske zone. Istina je da, da na to trebamo gledati kao na ravnotežu između obiteljskog i radnog života i to moramo uzeti u obzir. Mislim da komisija treba, e, da nam komisija treba pomoći s time kako bi mi njima mogli pomoći s obiteljima. Gospodin makar izvolite. Er mnogo je rečeno, dakle, mnogo je sumnji e, izraženo od strane kolega. Ja se slažem s idejom da bi trebali zaustaviti ovo e, zimsko i ljetno računanje vremena. Ja sam 100% za ukidanje takvog računanja vremena. Međutim, to ne znači da se moramo žuriti da to sve izmijenimo i to prije izbora. Moramo e, misliti koje će biti posljedice za unutarnje tržište. Te posljedice mogu biti vrlo ozbiljne i kao što su kolege i rekle, trebamo koordinirani pristup jer inače će posljedice za turizam, promet i trgovinu biti značajne i velike. Ja bih volio da sam čuo komisiju da kaže nešto više o situaciji u vijeću, jer ono što ja ovdje čujem je da e, tamo se zaista napreduje s time, ali da postoje velike razlike mišljenja između sjevera i juga, istoka i zapada i zato je moje pitanje sljedeće. Je li austrijsko predsjedništvo poduzelo određene mjere kako bi napredovali na tom području koje je koja je situacija u vijeću? Hoćemo li to na vrijeme načiniti ili ne? Hvala lijepa, gospodine Demesmaker. Gospodin Šulc, izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. E, ja sam u I3 i tamo izvještavam o tome. E, kao, kao što smo čuli od kolega i kolegica, e, što će biti ako se države članice ne slože, e, hoće li, li zadržati ljetno ili zimsko vrijeme? To bi bilo naročito teško kod susjeda. Mm, mm, mm. Ovu cijelu tematiku možemo provesti samo onda ako se države članice koordiniraju e, Treba, molim komisiju da nam i na to odgovori. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Lundgren, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala i izvjestitelju. E, konačno možemo zaustaviti ovo e, konstantno mijenjanje vremena, vremena dva puta godišnje. Posebno je to teško za poljoprivrednike koji imaju mliječne krave. To je vrlo teško zato što onda poljoprivrednici sami e, moraju u par tjedana se prilagoditi toj promjeni vremena. Također je veliki problem za djecu s autizmom da promjena vremena, a problem je i za ljude sa E, koji uzimaju e, lijekove e, za mentalno zdravlje. To je problem i za ljude koji će mijenjati svoje navike spavanja i buđenja. Dakle, to su sve razlozi da ne zadržimo ovu promjenu vremena i ja ću glasovati za ukidanje, a moje osobno je da, e, hvala Bogu, da mijenjanje ja imam devet automobila i mijenjanje e, u video sustavu satova svaki puta. Vrijeme je za to mi treba dva sata da promijenim te satove u automobilima pa vam zahvaljujem na ovom prijedlogu. Hvala gospodine Lundgren. Gospođa Klun imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja vidim sve dvojbe, upitnike i to da trebamo koordinaciju, da imamo različite vremenske zone i da ne želimo raditi razliku unutar tih vremenskih zona. Ali najvažnije pitanje koje je rekao prethodni govornik je želimo ili ne želimo zaustaviti e, mijenjanje sata svakih šest mjeseci. To je ono što nas narušava i vidim mnogo, mnogi da se slažu da mijenjanje sata u ožujku i u listopadu svakih šest mjeseca je disruptivno za životinje, za djecu, za ljude s malom djecom, ja mislim za sve. I ako uspijemo to pojasniti i onda će slijediti druga rješenja. Sigurna sam da će biti izazova, kao što je rekla komisija, Pojedine zemlje i države članice se trebaju koordinirati i surađivati, ali nadam se da će se to dogoditi jer se, raditi, eh, jer se radi o tome da postoji eh, velika podrška za ovakvu odredbu. prije tri tjedna se to dogodilo i to je zaista narušavajuće i moramo nekako skupiti naše umove i mislim da to možemo učiniti, a tehnologija će nam sigurno pomoći. U mojoj zemlji u Irskoj e, vodi se upravo konzultacija do kraja ovog mjeseca i koliko sam čula biti će vrlo pozitivna s time da se za se zaustavi mijenjanje vremena. Hoće li to biti zimsko ili ljetno računanje vremena, ne znam, ali u svakom slučaju e, bi trebalo to zaustaviti. Gospođo Perkunen. Hvala gospođo predsjedateljice. Čini nam se da e, se svi slažemo u odboru TRAN. Mislim da svi pozdravljamo prijedlog i da smo zaista to e, čekali. Znamo da imamo veliku podršku građana, da im je dosta tog mijenjanja E, vremena i da sad imamo mogućnost da to zaustavimo i to vrlo brzo, ali problem izgleda da je da komisija željela dati slobodu državama članicama Naravno i sada je slučaj da sve države članice mogu koristiti vlastitu vremensku zonu kako žele. Međutim, sada je to bilo vrlo zbunjujuće u mnogim državama e, članicama jer e, ne znaju želi li zimsko ili ljetno računanje vremena. Komisija kaže da bi u travnju trebale, trebale države članice obavijestiti o tome što žele, ali potrebna nam je koordinacija jer imamo u Europi tri različite vremenske zone i mislim da trebamo imati koherentnost na vremenske zone i u budućnosti. Ne smijemo to samo pustiti i ukinuti e, mijenjanje e, vremena dva puta godišnje, nego e, spriječiti da postoje različite vremenske zone u državama članicama. Zato mislim da, su, je potrebna koordinacija između država članica i vijeće treba preuzeti više vodstva zato jer već sada postoje javne konsultacije u mnogim državama članicama i mislim da će to biti velika zbrka ako se ne preuzme vodstvo i koordinira taj proces. Hvala, gospođa Verkunen. E, treba podsjetiti komisiju da je inicijativa za promjenu vremena dolazi od odbora TRAN to nije inicijativa Europske komisije. To je e, inicijativa našeg odbora. Već godinama europski državljani e, šalju peticije, pisma i kažu e, pun nam je kufer promjene vremena. Kako niko ne preuzima odgovornost, ni komisija ni države članice. Naš je odbor e, imao dovoljno hrabrosti da inicira taj prijedlog. Evo, sad imamo gospodina Svobodu i ovu rezoluciju. Prva stvar koju treba reći, e, već godinama nismo dobili e, očekivane rezultate od odbora za energetiku, na primjer. Svi oni kažu da to nije prioritet. Imaju krivo. Sve studije e, kažu da to e, ima učinak na 30% stanovnika u Europi. E, smetnje u spavanju, požari i tako dalje. 30% je visok postotak. Evo, Francuska Eh, imamo i eh, element ceste na eh, sigurnosti na cestama. U, kad se vrijeme promijenilo na zimsko vrijeme, onda se broj nesreća kod pješaka i kod biciklista znatno povećao. Jer nisu dovoljno reaktivni zbog promjene te vremena E, e, sada očekujemo novi prijedlog komisije e, na ovaj Međutim, imamo osnovni prijedlog. Svi kažu da se slažu s parlamentom za ukidanje, ali treba to objasniti. Sada je rečeno nek se države članice snađu. Sad ćemo opet e, dati ključ državama članicama. E, promjena vremena mora biti organizirana na europskoj razini. Imamo, jed, imamo problem koji nismo trebali imati. Prvo, prvo pitanje kako će e, države članice se odlučiti? Hoće li zadržati ljetno ili zimsko vrijeme? Hoće li organizirati javne konzultacije? Gospođo Klun, imali ste javne konzultacije u vašoj zemlji? Da? Da, to traje do kraja mjeseca. Međutim, nisu sve države članice obvezne da to naprave. Ako e, države članice konzultiraju građane, kako će se odlučiti? A komisija će onda morati tražiti od država članice da imaju te konzultacije. Drugi problem. Moramo paziti. Ne tražimo promjenu e, sati. E, tražimo ljetno ili zimsko vrijeme. Problem koji tu imamo, ako dva susjeda e, nemaju istu odluku, E, ja sam francuskinja, a radim u Njemačkoj. Njemačka ima ljetno vrijeme, a mi imamo zimsko vrijeme. Što ću e, raditi? Promijeniti vrijeme na mom satu? E, isto za Belgiju, Italiju, sve to. Ono što ja savjetujem, trebamo E, napraviti skupine država koje će e, zajedno odlučiti e, za ljetno ili zimsko vrijeme. Mislim da bi to bilo rješenje. Vidite koje, koja se sva pitanja postavljaju. Moramo biti oprezni na još jednom području. Gospodin Demesmeker je to spomenuo. Ne, možemo davati obećanja, a ne održati. 1. travnja e, e, e, obećali smo da ćemo to napraviti do 1. travnja. Međutim, to nije prioritet austrijskog predsjedništva. I mi imamo mnogo posla, nemamo samo ovaj predlog. Prema tome sad je na vama red da odgovorite komisijo. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala na ovom vrlo bogatom prvom razmjeni e, pitanja. Zaista se veselim što ću raditi s vama jer to pokazuje e, interes ovog odbora kada se radi o ovom e, pitanju, a to je vrlo hrabrojuće. Gospođo predsjedateljice, imate pravo, ovaj prijedlog ne dolazi ni od kuda, nego dolazi E, tako dugo koliko sam ja e, bio radar svih ovih godina pa e, želim pohvaliti ovaj ovaj odbor što je bio vodeći u ovom po ovom pitanju i na temelju našeg prijedloga nadam se da ćemo doći do zadovoljavajućeg rezultata. Postavljeno je puno pitanja vidim e, nekoliko kategorija pitanja. Prvo pitanje vezano za procjenu učinka, drugo je važno pitanje vezano uz koordinaciju kako bismo izbjegli e, takozvani patchwork vremenskih zona i treće koje je stajalište dionika a još važna pitanja vezana za sigurnost na cesti što ne smijemo nikako zanemariti. Što se tiče pitanja e, procjene učinka, mi smo preispitali e, postojeće dokaze vezane za aranžman ljetnog računanja vremena i to je već dobro sažeo Evropski parlament, to je njihov istraživački centar e, i mislim da taj rad još uvijek, još uvijek ažuran. u trenutku postoje pokazi samo jednoj stvari, a to je da ako dopustimo nekoordinirano mijenjanje vremena u državama članicama, to će biti narušavajuće za unutarnje tržište. Svi se s time slažemo, ima mnogo dokaza koji to pokazuju. To bi se moglo postići ili e, putem trenutnih aranžmana ili tako da prestanu sve države članice računati, e, mijenjati vrijeme dva puta godišnje. Dakle, e, o tome se radi u ovom prijedlogu. Dakle, radi se o tome hoćemo li prestati sa mijenjanjem vremena ili ne, a ne o tome e, koju će vremensku zonu odabrati država članica. Dakle, radi se o tome hoćemo li prestati ili nećemo prestati sa dvostrukim računanjem vremena. Neke države članice su već izrazile E, svoju volju da se zaustavi mijenjanje vremena i mi e, smo donijeli političku odluku da e, nastavimo s prijedlogom kako bi očuvali dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ali da ostavimo odluku na svakoj državi članici da odluči e, koji će sustav odabrati. E, to je jedno područje gdje se treba e, učinak računati na nacionalnoj razini jer država članica mora vidjeti koji će standard koristiti i to se neće promijeniti ovim prijedlogom. Dakle, ne, mogu, ne možemo prejudicirati buduće, buduće izbore zbog naše vlastite procjene. Mislim da će ovaj prijedlog e, generirati raspravu na nacionalnoj razini i nekoliko država članica već e, organizira javne rasprave o tome i mi to smatramo pozitivnim i nužnim. I posljednje i ne najmanje važno. Ako djelujemo brzo, ako sada damo prijedlog, to je jedina mogućnost da postignemo sporazum prije kraja mandata ovog parlamenta, a i to je bila politička odluka ovog odbora ove komisije. E, Što da se radi o drugoj kategoriji pitanja vezanih za koordinaciju, to je ključno, to je izuzetno važno. Dakle, na koji način ćemo izbjeći patchwork e, vremenskih zona u budućnosti? Već danas, kao što e, su rekli e, mnogi zastupnici, imamo tri vremenske zone u Europskoj uniji, a budući scenarij će ovisiti o izborima država članica, ali moramo jednu stvar pojasniti. Razlike u vremenu između država članica nisu zbog ljetnog računanja vremena, nego ovise o izboru država članica i to je u redu. Ono što je važno, a mnogi su to spomenuli, da osiguramo da budući režim bude koordinirani koji će omogućiti dobro funkcioniranje unutarnjih tržišta i zato je od imperativne važnosti da države članice se savjetuju i koordiniraju međusobno prije nego što donesu konačnu odluku o standardnom vremenu. Onda idemo e, na situaciju u vijeću i to je upravo u srži ove rasprave koja se upravo vodi u vijeću. Austrijsko predsjedništvo e, ja zaista smatram da postoji potreba za snažnom koordinacijom, a mi to potpuno podupiremo. Međutim, e, mišljenja smo da ovaj ova, je ova odluka u nadležnosti država članica i dakle u skladu sa e, odgovornostima institucija mi vidimo da će se ta koordinacija vršiti u vijeću pod vodstvom austrijskog predsjedništva, u budućnosti rumunjskog predsjedništva, ali naravno mi smo spremni odigrati ulogu facilitatora i pomoći predsjedništvu kako bi osigurali dobro koordiniran pristup prije nego što se donese konačna odluka o ovoj direktivi. Evo, e, na to se usredotočuje upravo sada rasprava u vijeću i o tome ćemo raspravljati i o kontekstu e, izvješća o napretku 3. prosinca u odboru TRAN. Što se tiče dionika, To su spomenuli mnogi zastupnici. Mi smo predvidjeli komentare e, zrakoplovne industrije naravno i njihove dvojbe vezane za učinak ove direktive, vezano za dodjelu slotova i sl. Glavna poruka koju primamo od dionika jest da žele usklađeni režim koji je zaista harmoniziran u, eh, u smislu mijenjanja vremena. Dakle, žele dosljednost, predvidljivost i jasnoću. Mi smo potpuno svjesni da ukidanje mijenjanja vremena će dovesti do nekih prijelaznih troškova, i biti će potrebno neko prijelazno vrijeme za to kako bismo izbjegli e, disrupcije. I o tome smo raspravljali među državama članicama, dakle koje je potrebno vrijeme prilagođavanja, e, koliko vremena trebaju industrija i dionici kako bi se e, prilagodili u tom prijelaznom razdoblju. S druge strane, građani i poslovni subjekti mogu imati koristi od toga da se više ne moraju prilagođavati e, dvogodišnjoj promjeni vremena i drago mi je što sam čuo toliko potpore za to kada se radi o ovoj dimenziji prijedloga. Što se tiče elementa sigurnosti na cestama, to je naravno jedno pitanje oko kojeg moramo biti vrlo osjetljivi. Ono što sam rekao u mom uvodu jest eh, da eh, još uvijek nemamo e, zaključne dokaze vezane za to. Dakle, koji je odnos između ljetnog računanja vremena i cestovnog prometa. Ono što je bitno je kada pada mrak. Dakle, to je vezano uz padanje mraka. Dakle, kada pada mrak, postoji veći rizik od e, prometnih nesreća. Koliko se nas tiče, na temelju podataka koji su dostupni iz iskustva Ujedinjene kraljevine između 1968. i 1971. Mi smatramo da dokazi vezani za odnos između e, ljetnog računanja vremena i e, prometnih nesreća je nešto što nije zaključno, ali naravno mi ćemo to i dalje pratiti i biti osjetljivi prema tome. To su moje primjedbe. E, radujem se budućim plodonosnim raspravama o ovom pitanju i zahvaljujem na vašem interesu. La commission, mais vous nous Hvala komisiji, ali niste nam rekli kako ćete zapravo e, uskladiti rad na razini svih država članica, ali pomoći ćemo. Parlament je upravo zbog toga ovdje. E, pokušavamo dati prijedloge, ali isto tako i e, želimo pomoći komisiji kako bi poslušali želju slušalica i usvojili ovo prije sljedeće godine a sada eh, evropski eh, transeuropska mreža za prijevoz eh, imamo Pavel Telišku koji će ovdje zamijeniti izvjestitelja. U svakom slučaju, gospođo predsjedateljice, Uh, žao kao i Dominiku što nije mogao biti ovdje da to uh, izloži. Međutim, uh, Dominik bi želio naglasiti da on pozdravlja prijedlog komisije. Mislim da ne moramo naglašavati da se radi o važnoj uredbi kako bi se smanjila administrativno eh, administrativne prepreke za ulaganja, posebno kada se radi o kašnjenju provedbe i eh, završavanja koordiniranog rada na mreži TNT do 2030. Izvjestitelj također želi zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na njihovom doprinosu koji prema izvjestitelju će povećati i eh, kvalitetu izvješća. Dakle, E, zadovoljan je sa inputima. 180 amandmana, prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni je bio prošlog tjedna i sada postoji interakcija i suradnja koja je pozitivno e, ocijenjena. Ukratko, većina izvjestitelja u Sjeni se slaže sa glavnim aspektima uredbe i e, dakle slažemo se e, područjem primjene e, uredbe koja se bavi TNT. Evom isto tako načelom one stop shop za svaki projekt za svakog promicatelja projekta a to je i moje vlastito mišljenje da je to ključno i da je zaista bitno da ima političku potporu. Također se slaže s izvjestiteljima u Sijene da postoji e, jedinstveno nadležno tijelo u svakoj državi članici koje će donijeti e, globalnu odluku na kraju i uvođenje mogućnosti e, delegiranja na administrativnoj razini ovisno o pravnom okviru države članice, bilo da se radi o regionalnoj, lokalnoj upravi E, to je individualno u svakoj državi članici dok god ostane načelo e, sve na jednom mjestu. U slučaju prekograničnih projekata mogućnost da jedinstveno nadležno tijelo koordinira aktivnosti uspostavom zajedničkog e, tijela kako bi postojala vidljivost i jedinstvenog sugovornika za promicanje projekta. Sljedeći sastanak izvjestitelja u Sjeni je u prosincu koji bi nam omogućio zaključio prema gospodinu Erikeu e, da se završe e, pregovori, a 10. siječnja će biti glasovale u odboru TRAN. E, također želim reći od Dominike da postoji jedinstveno e, nadležno tijelo koje je dobro koordinirano između njegova i našeg tima koji radi na tome. Evo, stati ću ovdje i odgovoriti na pitanja ako će ih biti. Hvala lijepa. Hvala, gospodine Teriško. Evo, počnemo odmah e, s raspravom. E, Gospodin Gospođo predsjedateljice, jako sam zahvalan gospodinu Telički što je e, zamijenio našu kolegicu, Domenika Rike. I potpuno se slažem sa onime što je gospodin Telička rekao danas znači. Prošlog tjedna u Strasburu smo imali prvi sastanak izvjestitelja u Sijeni vezano za ovu temu I radilo se o plodonosnom sastanku, ne mogu se točno sjetiti toga na nizozemskom. E, mi smo ažurni, međutim imam tri primjedbe koje želim dati u ovom trenutku. Prvo, ako je identificirano samo jedno nadležno tijelo, a to mora biti nacionalno nadležno tijelo, onda mi u EPP-u smatramo da je dobro da to želimo organizirati na regionalnoj razini u jednoj državi članici. Međutim, ne možete imati jednu regiju u Njemačkoj koja kaže nešto drugačije od druge regije i da onda vraća lopticu komisiji. Drugo pitanje, da odgovorim na ono što je pitala gospođa Alaja, Ajala vezano za prekogranično tijelo. Može se dogoditi da ako imate željezničku poveznicu između Španjolske i Francuske, onda morate e, imati i prekogranično tijelo koje može e, podijeliti svoje odgovornosti i komunicirati to komisiji. I kao izvjestitelj u Sijeni EPP-a nisam podnio nikakve amandmane zato što mislim da ovaj dosije, da se s ovim dosijeom trebamo pozabaviti što je brže i što jasnije moguće. Naravno, mi smo spremni konstruktivno sudjelovati na mnogim sastancima izvjestitelja u Sjeni koje organizira gospodine Rike i on je imao dosta dobrih ideja koje smo uzeli u obzir. Mislim da ćemo moći e, to uspješno zaključiti, ako ne u prosnicu, sigurno u siječnju jer e, mnogo toga je dovedeno u pitanje na strani država članica. E, mnogo novca je izgubljeno jer nisu izdane e, dozvole. Hvala. E, gospodin Rike, dobar dan posjetiteljima i dobrodošli u odbor za promet. Gospodin gospođa Sandar, možete sjesti, ali nemojte, molim vas, praviti buku nikakvu pri tome. E, gospođa Sander. Ispričavam se, tek sam ušla. Gospodine Rike, ja sam mislila da je on odgovoran za to. U svakom slučaju, e, ispričavam se što kasnim. Ima sličnu frizuru kao da, ja sam samo željela zahvaliti gospodinu Erikeu na poslu koju obavljam. E, moramo imati na umu da sa svim trudom koji smo uložili u četiri željeznička plaketa, SF1, SF2, i uz sav taj trud izvjestitelja, koordinatora koji su izuzetno iskusni naravno, gospodin Seki i svi ostali koordinatori. Usprko svemu tome, postalo je jasno da trebamo prekogranično tijelo koje nakon što je postignut sporazum naravno jer postoji problem subsidijarnosti, ali nakon što je postignut sporazum između vlada e, kada se radi o koridorima i e, odjeljcima, odnosno dionicama TNT-a, da prekogranično tijelo treba osnovati čiji će zadatak biti da regulira sva pitanja kako ne bismo duplicirali različite administrativne korake, e, tehnička izvješća, u procjene učinka na okoliš i tako dalje i sve postupke i na taj način e, da usporavamo napredak e, na takvoj mreži. A to je naravno slučaj ako nemate potpuno usklađenje različitih zahtjeva ne nužno zakona, nego različitih pitanja vezanih za javnu nabavu ili procjenu učinka ili javnu raspravu. Dakle, mislim da je to e, tema kompromisa koji će sutra biti donesen u ime SEFA 21 do 27. To može služiti kao primjer koji će pomoći promicati e, jednostavan pristup e, ovim e, prekograničnim dionicama koridora. Želim isto naglasiti i ulogu koordinata. Ono što vidimo je da koordinatori mogu djelovati kao facilitatori, dati poticaj projektima, staviti ljude u kontakt jedne s drugima, raditi s vladama na pozitivan način. Pa čak ako se neki boje e, što predstavlja to prekogranično tijelo, trebaju imati na umu da je cijela ideja da e, se sve to olakša, ako uloga koordinatora je tu e, isto tako važna. Ja sam sudjelovala na sastancima među koordinatorima i stanovništvom koje ima probleme i oni su mogli olakšati na neki način stvari. I zato mislim da je pozitivno što imamo ovakvo transnacionalno tijelo ili prekogranično tijelo. I ako tako žele dvije države članice koje su uključene u tu dionicu koridora i tu i veća koordinacija za sve koordinatori. Gospodin Zlotovski imate riječ. Merci, madame la présidente. Hvala gospođo predsjedateljice. Za razliku od drugih e, govornika, ja nisam toliko zagrijan za ovo. Kao što sam rekao, e, moj klub je vrlo skeptično nastrojen u odnosu e, na ovaj prijedlog Međutim, e, to e, se tiče e, nacrta izvješća gospodina Rikea. Teško bi ga bilo ostvariti u puno država članica. Tamo gdje nadležnost teritorijalnih jedinica se preklapa ili nadopunjuje. Pa uspostava takvog tijela za koordinaciju bi bila e, vrlo e, mukotrpna jer bi trebalo uspostaviti nove demokratske strukture, a da se pritom ne ukinu dotadašnje. imate taj aspekt e, u svakoj dozvoli e, za e, građevinskoj dozvoli imate različite probleme, okoliš, urbanizam i tako dalje i to jednostavno ne može pokriti cijeli globalni postupak pa bi rokovi postali potpuno nerealni. A ovaj amandman treba ima za cilj da olakša stvari u državama članicama. Dakle, u ključnim projektima e, infrastrukture e, države članice moraju imati koherentne e, slične uredbe. Dakle, potrebno je ponovno definirati postupke kako bi ih uskladili e, sa e, zakonodavstvom različitih država članica. Naše stajalište, dakle, e, insistira na uzimanju u obzir tih različitih amandmana. Međutim, ne možemo podržati ovakav projekt, takav kakav je sada. Hvala, izvolite na vama, vama dajem riječ. Hvala lijepa izvjestiteljima. Ovaj posao je tek počeo. Trebamo učiti iz grešaka. Naravno sve trebamo raditi u suradnji. E, kad je Španjolska gradila e, autocestu u Pirinejima, e, kad je postala članica, onda su Francuzi rekli mi nećemo sudjelovati i onda je ta autocesta završila u jednom selu u Španjolskom. Mm, recimo, autocesta bude elektrificirana, ali ako E, željezničku prugu elektrificirate, e, onda trebate određeni plan. To mora biti koordinirano. Mm, e, mi smo bili na na dva prometna poduzeća na poljsko-njemačkoj granici su odlično surađivali, a onda je poljska vlada je rekla onda ne, to moramo mi rješavati, to nije regionalna stvar. Zaustavili su i onda dalje nisu na tome radili jer nisu imali pojma kako se to radi. Ne možemo da, davati recepte. Ako bismo u Belgiji, reci, Flamanci, Valonci, e, njima svima e, dominira vlada, oni su pod e, njihovom šapom, svi bi se pobunili na to. Moramo imati pravedno zakonodavstvo. Ne, treba, ne smijemo štetiti okolišu, moramo biti e, transparentni. Recimo kako je e, e, dugo trajalo da smo iz Viona do Torina dobili u tom projektu transparentnost. Želimo također da se angažiraju i građani. To koji puta dugo traje recimo u dolini Rajne pruga gradnja je dugo trajala jer se reklo da građani ne smiju ništa odlučivati. Na kraju su ih ipak e, uključili. E, a na, e, isto tako kad se zakon donese treba se i primjenjivati jedan projekt u Poljskoj koji nije bio tako koordiniran je na sreću od strane Europske zajednice zaustavljen. Hvala lijepa gospodine Krm. Gospođa Kilonen ima riječ, izvolite. Dear e, Gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, iza mene je ovaj prijedlog s ovim e, one stop shopom nešto što nije baš sjajna ideja Problem je zapravo ustavni zakon, ustavno pravo. Naravno, možemo malo povećati ulogu države članice, ali svakako se moramo suočiti i s problemima koji zaista postoje. Mi znamo da projekti ovakove veličine e, obično e, zahtijevaju nekoliko e, raznih dozvola, licencija i slično. A, to, a za to je potrebno i rano odlučivanje vezano za korištenje zemljišta i za to moramo mijenjati cijelu formulu a pitanja e, planiranja su zapravo u isključivoj nadležnosti općina i ne mogu se regulirati putem zakonodavstva Europske unije. Komisija je predložila da svi e, projekti izdavanja dozvola čini jedno jedinstveno tijelo e, u koje će biti uključeno prostorno planiranje. Ideja je dobra, to je istina. Ima, biti će manje birokracije, sve na jednom mjestu, e, brže postupanje. Međutim, to je jedna radikalna promjena u ovlastima tijela i mislim da nismo spremni za to. I to nije moguće sa gledišta e, ustava u odnosu na prostorno planiranje. Prijedlog e, je samo vezan uz činjenicu da svaka država članica mora imenovati nadležno tijelo u skladu sa svojim zakonodavstvom i to bi svakako e, moglo biti učinjeno. Istina je da drugdje u uredbi se kaže da treba donijeti obvezujuću odluku vezanu za sve dozvole i da tu odluku mora donijeti jedno tijelo kojeg imenuje zakon države članice i naravno to onda treba provesti na nacionalnoj razini. Rezultat toga je da se nalazimo u problemima sa ustavnim pravom. Ako imenujemo neko drugo tijelo da odluči o prostornom planiranju kada se radi o ovakvim projektima. Istina je da to nije u skladu s ustavom kada je potrebno uvesti, odnosno donijeti zakon u nacionalnom parlamentu prema kojem E, ured za prostorno planiranje se e, e, mijenja iz općine na neku vrstu stožera same zemlje, dakle koji to odlučuje. Možda sam predugo u politici, predugo radim taj posao kao i Pavel. ali ne bih baš e, željela predstaviti takav e, prijedlog u nacionalnom parlamentu. To nije lako. I zato sam rekla mojim kolegama na sastanku i rekla sam to i na sastanku izvjestitelja i Enrikeu da bih bila zadovoljna kada bismo imali ulogu koordinatora za One Stop Shop ako bi to išlo paralelno sa, eh, ako bi išlo u skladu sa ustavnim pravom. Međutim, ako poduzmemo te mjere i ako kažemo da, eh, iako još uvijek postoji uloga eh, općina, to može promijeniti situaciju. Ali sada ne kažemo to u prijedlogu Erika i to me brine. Naravno, ako ostali žele gaziti po ustavnom pravu, e, dobro, ali barem sam to izrekla. I to je razlog zbog kojeg nisam još e, stavila zastavu u moj toranj u vezi s time. Nastavit ćemo sa kosmom, dakle boriti se e, za to ustavno pravo, a možda vi možete ostvariti naše nade i barem shvatiti u čemu je problem. Problem koji mi imamo u našim zemljama. Hvala. Mrs. Kilonen, thank you very much. Kilonen, hvala lijepa. Ja sam bio na, izvjestitelju, na sastanku izvjestitelja u Sijeni gdje ste objasnili vaš problem i mi smo toga svjesni. U ime Europske komisije sljedeći govornik je gospodin Verzini. isključavam se. Imate riječ glavna uprava Hvala gospodine predsjedatelju i hvala i izvjestitelju e, kao i e, zastupniku Tališka e, jer smo čuli nešto o, o ovom dosjeu i drago mi je što radovi u parlamentu napreduju i to konstruktivno i kao što ste i sami rekli o nekim stvarima je već postignut dogovor među zastupnicima i to je stvarno pozitivno. E, to je rečeno u uvodu da je ovo e, važan prijedlog u trećem paketu mobilnost. E, ovo je također jedna dodatna E, mogućnost da prilagodimo europsku mrežu prometa i e, zajedno sa MIE2 e, o kojem ćete uskoro glasati. Upravo nam je zbog toga drago što smo čuli puno podrške za ovaj prijedlog. Jedan niz amandmana smo e, unijeli kako bi se tekst e, poboljšao, e, kako bi se njegova ambicija povećala. Prijedlozi su doista zanimljivi u smislu ovog novog mehanizma i na to doista pozitivno gledamo. Što se tiče e, različitih prijedloga koje smo sada čuli, moram reći da, mi ovo daje priliku da neke stvari doista pojasnim. Kao prvo, područje primjene. Nama se čini da je izuzetno važno e, ostati usredotočen na e, središnju mrežu i e, prekogranični dio je jako važan i tu ima jako puno poteškoća. Međutim, e, ponekad su jednako važni i e, nacionalni dijelovi mreže i upravo zbog toga mi insistiramo na ovom središnjoj mreži. Još nešto o čemu se govorilo, to je jedinstveno nadležno tijelo. Drugim riječima, jedan pilot e, koji bi e, sudjelovao u postupku e, dopuštenja ovakvih projekata. Ta mjera bi trebala omogućiti bolju realizaciju projekata tako što će se bolje koordinizirati i sinkronizirati svi postupci. Znamo da u državama članicama postoji vjerojatno različita organizacija pa imaju e, mogućnost da delegiraju e, to e, nadležno tijelo na, jedan, na jednu nižu razinu unutar države članice, recimo na regionalno tijelo, i, a sve to kako bi sve bilo kompatibilnije među nacijama, odnosno državama članicama i kako bi sustav bio učinkovitiji. Što se tiče prekograničnih e, e, projekata e, i tu treba predviditi infrastrukturu, to je jedan težak dio cijele mreže. Treba praviti razliku između nositelja projekta, to može biti zajedničko poduzeće, zajedničko tijelo, i onoga što se tiče koordinacije među nadležnim tijelama ili zajedničkog nadležnog tijela. I posljednje, u odnosu na razinu ambicija i rokova u prijedlogu uredbe komisije, rokovi su ambiciozni. Smatramo da bi prijedlog komisije stvarno omogućio napredak u odnosu e, na situaciju, ali poštujući pritom naravno zakonsku regulativu e, komisije Europske unije u odnosu e, na okoliš među ostalim. Neki kažu da su rokovi vrlo kratki, ali molim vas da imate na umu da se već sada čini da će biti teško ispoštovati neke rokove. Evo, hvala. Hvala Verzini, gospodine Verzini. A sada ću dati riječ e, našem izvjestitelju. E, hvala e, i drago mi je što sam dobio ove poruke od vas. Razumio sam da imamo nekoliko točaka koje predstavljaju poteškoću. E, jedinstveno e, nadležno tijelo. Ne mogu govoriti stvarno ime Dominika Rikea, ali ako pogledamo kako će izgledati naš svijet sutra, u ovom dosjeu možda nemamo dovoljno elemenata, ali imamo tu ambiciju, namjeru da se e, koordinacija ostvari. Pa trebamo vidjeti kako će napredovati ovaj e, dosje. Moramo pokušati jer vrlo često upravo zbog nedostatka e, koordinacije nemamo zapravo rezultate. Pa je ovo stvarno dobro. Naravno da postoje pravna pitanja, pravni problemi i trebamo vidjeti kako će se to odraziti e, u e, kompromisnim amandmanima. Ne želim e, sada u to zalaziti i vidjet ćemo kako će glavni izvjestitelj to riješiti. A što se tiče izvjestitelja, to nije, e, to je drugo pitanje, ali koje dolazi iz istog seta problema. Evo, sad je već gospodin Zaldovski otišao, ali imamo iskustva e, sa e, zajedničkim poduzećima u odnosu na planiranje, projektiranje, provođenje i operativni dio posla. I imamo različite e, dionike koji u tome sudjeluju, uključujući i Polsku. E, tako da trebamo razmisliti o tome e, i evo usuđujem se reći da e, temeljem vlastitog iskustva čitav niz projekata i ovdje govorimo i o vlastitom iskustvu bi vjerojatno ne bi toliko e, bili uznapredovali da e, koordinatori nisu obavili svoj dio posla. Oni su tu koji su ovdje stvarno korisni. U svakom slučaju e, ovo što sam čuo ću svakako prenijeti Dominik Rikeu i hvala na vašem sudjelovanju. Hvala gospodine Timiška. Dakle, 10. E, siječnja će se glasati o ovome pitanju. A sada nastavljamo e, sa e, nastavljamo sa direktivom Europske unije o izmjeni upravljanja sigurnošću cestovne infrastrukture iz 2018. Hvala gospođo predsjedateljica. Kao prvo jedna mala premisa vezana za rokove. Već nekoliko tjedana radimo velikim ritmom na ovom dosjeu kako bismo pokušali poštovati ono što je bilo planiranje kronoprograma koji predviđa 3. Eh, eh, prosinca glasovanje u odboru. Imali smo prijevod amandmana tek nedavno i nadam se da ćemo uspostaviti sporazum kako bismo uspjeli poštovati te rokove. Ja se uzdam u izvjestitelje u Sijene i na njihovo razumijevanje i njihovih klubova zastupnika, pa sam na raspolaganju iznaći kompromise kako bismo poštovali te rokove. Što se radi samoga prijedloga, e, početni prijedlog poznajete, to je jedan prijedlog e, koji znači da e, ja pozitivno gledam na to kao odraz prijedloga komisije. Dakle, širenje područja primjene direktive, onda i poboljšanje sigurnosti na cesti e, koja ne uključuje samo e, površinske elemente nego koji e, predlaže i praćenje strukture same infrastrukture i to je za mene jako važno. Isto tako je važna zaštita ranjivih kategorija, a i podrška tehnološkim inovacijama, digitalizaciji, jer svi moramo biti spremni za to, jer ceste o kojima razmišljamo moraju biti ceste koje su već pripremljene za budućnost. Što se tiče novih amandmana koje sam predložila, kao prvo sam pokušala na neki način sažeti u jednom jedinom članku sve elemente za kontrolu i praćenje stabilnosti infrastrukture i putem korištenja senzora i georeferencijalne kontrole. To je jedna tehnološka inovacija koja je izuzetno važna i koju trebamo po mom mišljenju uzeti u obzir. Onda još jedna stvar koja je izuzetno važna, koje sam e, uključila je prijedlog da se e, subjekti koji, koji se bave sigurnošću infrastrukture ojačaju. Bilo da se radi o postojećim <laughs> infrastrukturama ili o novim infrastrukturama, bilo da se radi o različitim dijelovima ili dijelovima koji su uključeni u nove infrastrukture. To je temeljno pitanje i ja očekujem amandmane kolega, a onda ćemo na kraju to ponovno razmotriti. Hvala lijepa. Gospodine Vinander Kamp, imate riječ. Ja imam veliku čast da zamijenim gospođu Klaudiju Schmidt danas poslje podne i iskreno govoreći malo sam bio umoran da prevedem njezin tekst iz engleskog u nizozemski pa ću nastaviti na engleskom. E, gospođo e, izvjestiteljice, ja, gospođa Schmidt, smatra i svi se slažemo Svi se slažemo. Radi se o ozbiljnom pitanju, pustite me da svi moraju učiniti e, e, sve što mogu u sferi utjecaja kako bi smanjili smrt na cestama. Sigurnost cesta u Europskoj uniji je jako poboljšana posljednjih desetljeća i zahvaljujući djelovanju Europske unije. Između 2001. i 2002. broj smrti na cesti u Europskoj uniji je pao za 42% i još 90% između 2010. i 2016. godine. Međutim, 2016. godine 25.620 ljudi izgubilo je živote na cestama Europske unije. Onda Klaudija ima jedan stavak o subsidijarnosti i odgovornosti. Dijeljenje ovog zajedničkog cilja nužno ne znači da Europska unija treba biti osnažena kako bi se time bavila. Nakon što sva ljudska bića mogu i hoće eh, raditi pogreške. Zaista je to podijeljena odgovornost e, dionika na svim razinama kako bismo osigurali da prometne nesreće ne dovedu do smrtnih posljedica. I bez obzira na koliko su složene naše smjernice, koliko su dobro razrađene, razrađene mreže E, i procjene, instrumenti za procjenu, neki ljudi će još uvijek se opijati, neki će biti umorni, a neki će još uvijek e, pisati poruke na e, svojim mobitelima za volanom. Zato nije bitno tko formulira zakone ako pojedinci to ne primjenjuju. Kao EPP ne vidimo važnost da se da se proširi područje primjene uredbe, ali istina je da samo 8% smrtnih e, posljedica se događaju u mreži TNT. To nije toliko zbog snažnih direktiva, nego zbog činjenice da na autocestama obično ne susrećete niti pješake, niti bicikliste, niti semafore, niti pješačke prijelaze autoceste će uvijek biti najsigurnije ceste. Ako želimo smanjiti smrtne posljedice, moramo e, potaknuti više ljudi da koriste autoceste umjesto da ih e, potičemo da koriste e, sporedne ceste sa vrlo skupim cestarinama. Zato ćemo glasovati o eurovinjeti i to će također biti ključno i za sigurnost na cesti. I konačni stavak o novim tehnologijama. S obzirom da smo protiv širenja e, područja primjene direktive eh, mi u EPP-u eh, zaista podržavamo da se eh, usklade prometni znakovi i signalizacija kako bismo ubrzali uvođenje autonomnih automobila i kamiona. Čim dobimo razinu 3 plus na cestama, to ćemo više života spasiti. I zato moramo osigurati da ćemo učiniti sve u našoj moći da uspostavimo prikladne standarde. Naravno, autonomna vozila koja mogu sigurno e, putovati jedino ako e, imamo jedinstvenu signalizaciju i prometne znakove na cesti i jednake uvjete. E, onda postoje neki događaji koji mogu izravno utjecati na cestovnu signalizaciju i zato odgovornost za dobro funkcioniranje samovozećih automobila se ne može prenijeti na upravitelje cestama. Mi ćemo predati neke amandmane vezane upravo za ove argumente. Hvala lijepa. E, gospođa Grazvander, izvolite. Hvala predsjednice, zahvaljujem izvjestiteljici na dosadašnjem radu. E, izmjena ove vrlo važne uredbe o infrastrukturi e, cestovnog prometa. Ovo je dobra prilika da to učinimo. Vin e, van de nadam se da to nije mišljenje pučana ovo što ste upravo pročitali Mislim da moramo učiniti sve e, i ne štedjeti troškove da se infrastruktura sredi na najbolji mogući način. E, ne smijemo samo kriviti ljude. E, imamo mnoge nesreće, kao što znate to se odnosi samo na 4% prometa na TNT mreži. Ali ako uzmemo njemačke ceste, 39% nesreća se dešava na cestama. Da smo to popravili, tu infrastrukturu, onda bismo imali znatno manji broj nesreća i e, broj smrtnih slučajeva bi bio mnogo manji. Sljedeća točka e, su tuneli i mostovi i tu moramo u ocjeni sigurnosti cesta e, to također treba uzeti u obzir. Mm, znamo da se u tunelima dešavaju mnoge nesreće. Izlaze treba proširiti, na primjer. A na mostovima znamo kakova je situacija. Tu se dešavaju strašne nesreće. Pozitivno je e, da smo postigli konsensus za e, među klubovima o najslabijim sudionicima u prometu, to su biciklisti i pješaci, najnezaštićenijima. I druge mjere su došle u, u ovoj preinaci E, minimalni zahtjevi za signalizaciju, zatim se govori također i o inspekciji cesta, e, e, bolje osposobljavanje kontrolora sigurnosti, razmjena najboljih praksi i podataka. Self-explaining, self-enforcing roads, to se također mora uključiti E, komisija će dati smjernice za to. E, sve te mjere će za, e, značajno smanjiti rizik nesreća na cestama. Uvjerena sam da ćemo donijeti značajne i korisne mjere. Imamo u srijedu sastanak izvjestitelja u Sjeni Mislim za ovaj važan dosje je važno da ne radimo prebrzo. Ne smijemo na brzinu prelaziti preko važnih točaka. E, mislim da bi bilo dobro da glasamo tek u siječnju jer se zaista radi o ljudskim životima i stoga e, nekoliko tjedana ne smije igrati ulogu. Hvala lijepa. Gospodin Demesmeker, imate riječ. Ne znam ja e, Hvala izvjestitelju na njegovoj energiji i entuzijazmu. Surađivat ćemo s vama kako bismo što prije okončali ovaj dosje. E, sigurnost na cestama je nešto što nam je izuzetno važno. Evo, četiri stvari ću reći. Prvo, slažem se da se proširi je također nešto što treba nadzirati. E, si, ako proširimo direktivu na sve infrastrukture e, koje bi se gradile s europskim e, subvencijama. Nadalje, znakovi i oznake na cestama, to je od izuzetne važnosti za sigurnost naročito e, kada imamo automobile koji su e, sve više autonomni. E, zbog toga je izuzetno važno da se prate oznake, da oznake na cesti prate to. Tako da se doista radujem što ćemo uskoro imati sastanak, naročito sa izvjestiteljem u Sijeni. Gospodin Telička, hvala. I ja danas predstavljam više osoba i e, naročito one izvjestitelje u Sjeni koji imaju druge obveze. Kao prvo želim zahvaliti izvjestitelji u ime e, izvjestitelja iz Sjene, Matajsa, gospodina Matajsa. On podržava prijedlog komisije i pita me da izrazim neke zabrinutosti u odnosu na eventualno proširenje direktive koja bi išla dalje od područja primjene e, koje predlaže komisija. On je uvjeren da trebamo biti na oprezu. Ne treba preopteretiti države članice administrativnim e, zadaćama. Smatra da prijedlog e, komisije je vrlo uravnotežen i razuman obrazložen dobro, temelji se na znanstvenim istraživanjima, te smatra da je bolje da ne dodajemo elemente e, koji e, ne bi e, bili potkrepljeni studijama. Te smatra da je ova procjena učinka zapravo dovoljna nadalje zabrinut e, hoće li se biti ispoštovana načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Pa stoga smatra da treba zadržati područje primjene komisije. E, ovi amandmana imaju za cilje da smanje teret na proračun država članica. Jer ponekad smatra da previše traži, da se previše toga traži od država članica, a da se ponekad dupliciraju postupci koji već postoje na nacionalnoj razini. Ne treba zaboraviti da države članice moraju primijeniti i provesti ovu direktivu, pa to mora ostati e, realno. Međutim, trenutak je došao da konstruktivno sudjelujemo e, sastancima e, ovog izvjestitelja iz Sjene i sigurno je da ćemo postići konkretne rezultate. Hvala, gospodin Kramer. Oprostite, ja nisam gospodin Kramer. Puno sam e, ljudi danas predstavio, ali ne gospodina Kramera. neću otići tako daleko. Ne možete, me to, e, ne možete to od mene zatražiti. Oprostite, gospodin Teriška. Gospodine Kramer, izvolite. Slažem se s vama. U potpunosti. Mora postojati razlika. E, poznajemo se već 15 godina u prvom redu vrlo e, se e, toplo zahvaljujem na odličnoj suradnji i za dobar prijedlog. Želimo izbjeći nesreće, e, smanjiti broj nesreća. Mm, imamo, imali smo vrlo dobre primjene, imamo i malo dodataka trebamo integrirati jače u tekst bicikliste i pješake. 10% svih smrnih e, nesreća se e, događa kod pješa, a 40% nesreća kod biciklista se dešava izvan gradova. Te brojke ne možemo ignorirati, to ste i spomenuli. Naravno, e, kod E, za promicanje ne smijemo vezati nikakove uvjete, moramo izbjegavati nesreće. E, prometna sigurnost mora biti prioritet kod financiranja. E, trebamo i dobru suradnju hitnih službi moramo koordinirati e, djelovanje e, e, hitnih službi kako ne bi došlo do preklapanja. Naravno, to važi za tunele, to važi za mostove, što je već također spomenuto. Hvala gospodine Kramer. Na nivou komisije Izvolite, imate riječ. Hvala cijelom e, odboru na ovim pripremama. što ste podržali naše osnovne ciljeve. Puno ambicije ima u ovom tekstu. cilj je da se e, sačuvaju ljudski životi na cestama Evropske unije. Naša izmjena imala je četiri glavna cilja. Prvi se odnosio na proširenje područja primjene. Htjela bih reći da su amandmani vrlo konstruktivni. Pitanje e, na koje se ceste primjenjuje ova direktiva. E, malo je e, vas predložilo da to proširimo i na one najbazičnije ceste. Međutim, ako e, to e, proširimo samo na autoputeve, to jednostavno ne odgovara cilju. To, to, ne, to, to znači da nećemo moći smanjiti nesreće i smrtne slučajeve zbog nesreća u skladu s ciljevima čitav niz amandmana ide dalje od našeg prijedloga, uključujući i e, e, ruralne ceste. Hvala što pokušavate i glavne ceste što pokušavate povećati očekivanja, ali neki e, od ovih postupaka jednostavno ne odgovaraju tim malim lokalnim cestama, a e, to bi moglo onda stvarno prouzročiti e, poteškoće e, lokalnim vlastima plus naravno troškove. Što se tiče područja e, pripreme, e, primjene, e, to je nešto što možemo putem karte potpuno definirati. Ali pitanje područja primjene je sigurno pitanje koje će biti aktuelno tijekom trijaloga. Naš ciljevi su jasni. Želimo stvarno doći do punog potencijala ovog zakona. Pitanje znakova. E, doista mi je drago da imamo e, veliku potporu Europskom parlamentu. To će nam trebati u raspravi. E, pitanje konsistencije na jednu stranu imamo e, uredbu o sigurnosti vozila, e, to se odnosi stvarno na vozila, a ovdje se govori o infrastrukturi. I e, to se nadopunjuje, a zajednički i može pomoći u izbjegavanju ljudskih E, grešaka jer e, ako infrastruktura ne prati onda sigurnost vozila isto ne može funkcionirati. Treći element našeg prijedloga je e, mreža, ocjena mreže. Želim reći da je ovo jedan postupak koji je stvaran uz pravo praćenje cijelog postupka jer zapravo vrlo često kažemo da ne znamo kako postupci vode prema akciji. Ponekad ne postoji praćenja, ponekad postoje, ali zapravo ne znamo što rade e, države članice. Ovdje govorimo o izmjeni 132. E, mora postojati pravo praćenja na razini države članice. To je obveza. Četvrti, to su ovi nezaštićeni korisnici e, ceste to su pješaci, e, biciklisti, motociklisti, a sve to ovisi naravno o e, tipu ceste o kojoj je riječ. Međutim, ovo je izuzetno e, važno za ove ceste koje smo imali na umu. Imamo čitav niz drugih amandmana u kojima se traži od komisije da ode dalje. Jedan u odnosu na zajednički kurikulum za obuku o sigurnosti na cesti zatim e, e, putevi koji sami e, uče, to je vrlo zanimljivo za budućnost, zatim traži se da se razviju različiti zahtjevi kvalitete čime u korist ovih nezaštićenih korisnika kao što su pješaci i biciklisti. Dakle, na svemu tome ćemo raditi kasnije. Prije što zaključim, pitanje rokova. Vijeće želi usvojiti 3. prosinca opći pristup. Nadam se da će na Koreperu sve dobro proći ovog tjedna, ali ovo je naša jasna namjera. Dakle, ovaj prijedlog e, će još uvijek u ovom mandatu biti e, ako e, dođe do glasanja na vrijeme nešto što bi se postiglo upravo u ovom mandatu. Hvala gospođo Majtu, daću vam riječ. Dvije minute. E, hvala na ovim zanimljivim primjedbama. Očigledno ima ih puno koje su pozitivne, neke su možda malo manje pozitivne i e, čuli smo zabrinutost u odnosu na proširenje područja primjene direktive. Neću biti previše optimistična, ali sigurna sam da ćemo e, doći do kompromisa. Dakle, E, predstavnica komisije je to jasno rekla. Naš je cilj da se smanji broj e, nesreća, a to smanjenje prolazi kroz proširenje područja primjene. Dakle, trebamo govoriti o tome u kolikoj mjeri ćemo to proširiti, a to ćemo e, učiniti tijekom sastanka sa e, izvjestiteljem, iz Sijene 3. E, prosinca. Ali ako vam treba više vremena, pošaljite nam mail i tako ćemo čuti stalište vijeća i otvoriti trijelog U redu, idemo dalje. prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća kojim se mijenja direktiva 2006. u odnosu na minimalnu razinu osposobljavanja pomoraca kojim se ukida direktiva 2005 2005 45. Evo, gospodin Telinčka predstavlja izvjestitelja. Ja nisam ni Dominik e, Rike, ni e, gospodin Van Miltenberg, da ne dođe do zabune. Htio bih e, izložiti nekoliko stvari koje bi Dominik izložio. Pozdravlja prijedlog komisije da se pojednostavne regulatorni okvir okviri za minimalne standarde izdavanja svjedočbi za pomorce e, kako bismo to uskladili sa konvencijom STCV i pravilima IMOA. Trebamo osigurati kvalitetu osposobljavanja pomoraca na brodovima koje viju e, zastavu europskih e, država članica E, to se također odnosi i na pomorce koji dolaze iz trećeg zemalja i rade na tim brodovima. Moramo zaštititi e, pomorce na ovim brodovima. E, pozdravljamo prijedlog da se revidira postupak izdavanja svjedodžbi, naročito onih u koje se izdaju u trećim zemljama. Također se raz, e, govori o uzajemnom priznavanju svjeto, svjedočbi. E, razdoblje na, na kraju kojeg se može povuće, e, povući svjedočba od 3 do 5 godina. To se može ovaj dulji period je u skladu i sa trajanjem osposobljavanja. Prijedlog, međutim, smatra gospodine Rike, ne ide dovoljno daleko. Trebamo poboljšati kvalitetu osposobljavanja za pomorce. E, imamo i europsku svjedođbu izvrsnosti koja ide iznad ovih osnovnih e, standarda to će razvijati e, naš know-how i uskladiti vještine pomoraca sa e, zahtjevima digitalizacije. To će nam također dati konkurentnu prednost na e, svjetskim tržištima. Svjedočbe koje izdaju države članice ili priznate treće zemlje se moraju slati u centraliziranu elektroničku bazu podataka. Mm, kako se kaže u direktivi 16. E, godine. E, moramo smanjiti financijske troškove i e, troškove u smislu ljudskih resursa. Naravno, gospodin Rike se veseli suradnji sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Nada se da će se ova mjera e, donijeti, to jest izmjena direktive, usvojiti do kraja ovog mandata. Ova naša rasprava će se naravno odraziti u sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala lijepa gospodine Telička. Gospodin Marinesku imate riječ. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Mislim da je prijedlog komisije dobar. E, izvještaj gospodina Dominika Rikea je također dobar. Podržavam e, centraliziranu bazu podataka kao i osposobljavanje pomoraca. Treba provjeriti e, da li e, trebamo više još amandmana, ali čini mi se da je izvještaj dobar. Hvala gospodine e, Marinesko, gospođa Andersen. Hvala imamo e, vrlo dobrih elemenata u ovom izvještaju gospodina Rikea. E, dijelimo mišljenje gospodine Ateličke da e, elektronički sustav bi bio od velike koristi. To podržavamo. Drago nam je što se govori o pomorskoj svjedodžbi izvrsnosti kao što je rekao gospodin Telička, e, to je važno za pomorce, za, za njihovo rangiranje, za njihovu reputaciju. Trebamo dobro osposobljene pomorce. E, ono što nije rekao, i to se samo spominje u uvodnoj izjavi, e, kao i s drugim e, zakonima, recimo o lukama, e, trebamo imati članak o tome. E, htjela sam sa, razgovarati sa gospodinom Marineskom i sa drugima o toj točki. Dobro, dobar početak, ali na tome još moramo poraditi. Potencijalni problem koji vidimo, možda je to i neki nesporazum. E, amandman te 10 gospodina Rikea e, e, briše ono što govori, gdje se govori o razdoblju odbora, odmora. Ne znam, mislim, možda je on smatrao da bi to trebalo pojednostavniti. To treba razmotriti priznavanje e, trećih e, zemalja u smislu e, svjedočbi pomoraca to je tema automatsko priznavanje svjedočbi se sada razmatra u vijeću mislim da osam godina nije dobar način postupanja ovdje problem je koliko vremena e, zemlje koje nisu e, davale pomorce za Europsku uniju kako e, koliko godina treba da im povučemo priznavanje svjedodžbi. Moramo uzeti u obzir i komercijalne elemente. Nisam uvjerena da je pet dobro, niti da je osam ili sedam dobro to e, predlaže vijeće. O tome trebaju raspraviti izvjestitelji u sjeni. E, naravno, pritisak je na nama da usvojimo ovaj odosje, ali trebamo i vremena za razmatranje priznavanja individualnih svjedočbih pomoraca iz trećih zemalja. E, što što trebamo da ta situacija bude pravična i da EMSA bude uključena u taj proces, ali isto tako da ne bude preopterećena, a ni da nema premalo posla. Mm, ovo je jednostavan prijedlog, mm, e, ali u stvari ima e, važnih elemenata koje trebamo još riješiti. Hvala. Hvala lijepa gospođo Anders. Gospodin Taylor, imate riječ. Hvala predsjednice. Mm. E, zahvaljujem gospodinu Rikeu koji nije prisutan. Zahvaljujem mu na radu. E, zeleni podržavaju mnoge prijedloge ovog teksta E, slažemo se sa onom zabrinutošću za sigurnost na brodovima podržavamo ovu europsku svjedočbu izvrsnosti e, to ide iznad minimalnih standarda kao i ideju da se e, izgradi centralizirana baza podataka o svjedočbama E, sigurnost broda i posade je vrlo važna, stoga moramo pratiti kvalitetu osposobljavanja pomoraca, uključujući i kvalitetu pomoraca koji se regrutiraju iz trećih zemalja. E, stoga moramo osigurati da aranžmani za priznavanje svjedočbi iz e, trećih zemlja i uzajamno priznavanje e, tih svjedočbi koje izdavaju države članice da to bude učinkovito, transparentno i pravedno. Hvala lijepa gospodine Keith Taylor. Komisija ima riječ. Gospođa Kopčinska. E, kako e, vam je noga? Jel ste se jel vam je bolje? E, hvala što me pitate, bolje mi je. <laughs> Čim sam u parlamentu mi je bolje. Evo, da se vratimo na stvar. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. I hvala i na komentarima. Na početku da kažem, bilo bi korisno eh, da i kod ovog prijedloga imamo kratak mitik eh, sastanak izvjestitelja u sjeni. Eh, slažemo se o ciljevima prijedloga komisije, ali možda postoje neki nesporazumi u formulacijama Mm, to je dovoljno i do nekih amandmana izvjestitelja i do nekih vaših pitanja. Drago mi je što gospodin Rike podržava ambicije komisije. Treba uskladiti sustav u EU sa konvencijom STCV e, e, apsolutno je potrebno da imamo minimalne standarde osposobljavanja ne samo europskih brodova već i brodova trećih zemalja a i pomoraca koji dolaze iz trećih zemalja e, stoga e, je također važno da digitaliziramo te svjedodžbe Centralizirana baza podataka je također e, vrlo potrebna. To treba je brzo izgraditi. E, međutim, neke stvari u izvještaju e, do njih je došlo zbog nesporazuma. Produženje od pet do na 8 godina za povlačenje priznavanja to nije automatsko povlačenje. Moramo imati e, provedbenu odluku za povlačenje. Pet godina je usklađivanje sa valjanošću svjed, o e, kompetencijama i sposobnostima. To nije slučajno razdoblje želimo biti u stanju da upravljamo resursima EMSE e, koja mora ići u inspekcije i e, odraditi posao e, čak ako nijedan pomorac nije iz one zemlje koja je predmetom povlačenja. Želimo olakšati rad EMSE. Isto tako Podržavam ono što je rekla gospođa Anderson, amandman 10 e, e, e, minimalno razdoblje za odmor. To je nesporazum što se tiče našeg prijedloga. To je, naš je prijedlog krivo pročitan. Mm, prijedlog želi da se sve svjedočbe digitaliziraju to moramo napraviti, moramo samo vidjeti kako i kako brzo. E, jednu stvar želim razjasniti. Cijeli proces zahtijevanja, priznavanja, to nije proces e, što komisija sama želi napraviti. Mi želimo surađivati sa državama članicama, e, raspraviti s njima E, da li je to moguće jer koji puta država članica e, samo napiše pisme molim priznajte svjedodžbu koji puta to nije ideja koju podržavaju sve države članice to moramo učiniti transparentnijima moramo to raspraviti sa svim državama članicama a ne samo s onima koje zahtijevaju priznavanje e, međutim čini mi se da smo spremni da surađujemo sa izvjestiteljem da se taj e, e, prijedlog finalizira vjerujem da ćemo biti spremni za finaliziranje rasprave u sljedećem mandatu Europskog parlamenta. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Kačinska. E, rok za e, predaju amandmana se odgađa na 30. ovog mjeseca u podne, 30. studenog. E, završili smo sa točkama dnevnog reda. Vidimo se sutra u 9 sati. Imamo dugo glasanje. Govorimo o CEF-u. Evo, vidimo se gospodine Marinesko, zar ne, u 9 sati. Vidimo se sutra. E, zahvaljujem prevoditeljima. E, e, hvala.